Good Dobar dan kolege, krećemo sa međuparlamentarnim sastankom eh, eh, protiv eh, nasilja, nasilja protiv žene u Istanbulskoj konvenciji sa, na nacionalnoj razini. A sada ću nastaviti na litavskom. parlamentinėme posėdyje galime pasveikinti. Dakle, još jednom sjednica s nacionalnim e, parlamentima. Imamo zastupnike iz 15 zemalja članica kao i Norveške, a na sjednicu su nam došli predstavnici iz parlamentarnih skupština e, Vijeća Europe. E, sve vas pozdravljam, e, veselimo se vašim napomenama i doprinosima e, Borba protiv e, nasilja protiv žena, rodnog nasilja je apsolutni prioritet i već smo rekli da Europska unija u cijelosti i komisija se priključuje Istambulskoj e, Istanbulskoj konvenciji, a sada i vijeće mora još to potvrditi e, za Europsku uniju u cijelosti. Nadamo se da će se vijeće odlučiti da E, pristupi, da Europska unija u potpunosti pristupi u cijelosti i Europski parlament se već za to opredijelio. To je za nas važan korak za borbu protiv nasilja nad ženama. Sastavili smo izvješće, e, imali smo i više javnih anketa za komisiji u rujnu. E, objavljeno je izvješće o napretku, o procesu pristupa Istanbulskoj konvenciji Europske unije u cijelosti. Također, imam, pritom e, smo poslušali glas nacionalnih parlamenta i samo nekoliko napomena uz današnju sjednicu. Želim e, vas informirati da imate prijevod na sve jezike Europske unije, osim toga i na, osim na danski, irski i irski. Osim toga, ova se sjednica prenosi internetom i molim sve sudionike da budu doista kratki, upravo zbog toga što imamo toliko govornika na popisu. Također vas molim da ispunite ove formulare iz svojih materijala koji onda molim da predate našim suradnicima koji će to doći pokupiti. E, I, sada krećemo odmah na stvar. E, Istanbulska konvencija u zemljama članicama pristupi follow-up gospođa Virginija Lambak, direktorica Instituta za ravnopravnost spolova Europske unije ima riječ i ona će iznijeti zaključke uh, instituta EIGE. Prvi govornici, dakle, imaju po 7 minuta. Zahvaljujem, e, predsjednice. Nama je svakako ovo vrlo važna prilika i trenutak. Ne samo da se susretnemo sa zastupnicima europskih parlamenta, nego i nacionalnih parlamenta. I Prisjetila sam se 2013. kada je naš institut imao dvije i pol godine i kada je objavio prvi prijedlog e, o tome što se može mjeriti e, kod nasilja nad ženama. I zapravo ako se sjećate, <laughs> uputnici su bili potpuno prazni, ne znam, ili zato što nije bilo podataka koji bi se mogli uspoređivati ili zbog toga što nasilje nad ženama e, koji su uzrok nejednakosti spolova i moći muškarca nad e, ženama je možda bio jedan od razloga, a možda i posljedica neravnopravnosti nejednakosti spolova. Znači, kada smo pripremali drugu izdanje indeksa, imali smo neke podatke koji su i dalje jedini podaci u ovom trenutku iz e, ankete E, agencije i htjeli smo klasificirati što znači to nasilje. Sada smo znatno napredovali, djelomično kada analiziramo kako možemo pomoći Europskoj uniji da uspostavi set e, mjerljivih indikatora za mjerenje napredaka i prema Istanbulskoj konvenciji, ali baš e, u konkretnim specifičnim oblicima nasilja koje smatramo da su posebno važniji da bi se mogli mjeriti, to predlažemo, ali još ih je uvijek u ovom trenutku teško mjeriti. Dakle, zapravo potrebna nam je politička predanost, sporazum i ne možemo zapravo e, bez toga ići dalje. I e, pokazuje se da da imamo a, e, takvu anketu, mislim to bi e, bilo puno konkretnije i puno šire e, prošireno jer ljudi sada puno više govore o tome. Znači, evo, kad govorimo o tome što se može mjeriti, vjerujem, vjerujem da je to nešto što doista trebamo početi raditi. Hvala Virgina na ovom uvodu, nadam se da ste Danas dobro, ja sam e, krenula danas čitajući slušajući ili čitajući vijesti, a neko ko se bavi mojim poslom e, nasiljem nad ženama, kad krenete na takav način s radnim danom, to obično je i dobra i loša ideja. Naime, loša ideja zato što su vijesti e, pune e, priča o tome o stradavanju žena i djevojaka od ove, ove vrste nasilja, ali to je i dobro jer gledajući e, kako muškarci i žene strpe od nejednakosti i pokušajući to i mjeriti, je svakako prvi korak prema više e, ravnopravnosti i prema dizajnu adekvatnih e, politika i njihovoj implementaciji i nadzoru. Dakle, ovo mjerenje, ideja mjerenja nejednakosti za njihovu borbu je upravo za, e, temelj e, onog rada na indeksu. I od samog početka, kao što je rekla Virginija, e, to je već bilo zamišljeno, ali taj dio je bio prazan jer nije bilo podataka. Pa sada želimo prezentirati okvir za mjerenje E, jednom e, širem e, kontekstu ravnopravnosti spolova. Dakle, ovaj okvir za mjerenje obuhvaćao bi tri različite razine. Prva razina koju vidite ovdje, tamnije smeđe, je niz podataka o najčešćim oblicima nasilja nad ženama koji su najkriminalizirane oblici i također onaj za koji postoje najviše podataka po zemljama. Ti e, podaci će biti okupljeni kao kompozitna mjera. Dakle, to je način da se spoje vrlo kompleksne realnosti u jedinstvenu mjeru kako bi se podizala svijest i nadziralo u vremenu i e, prostoru ovaj fenomen. Međutim, E, na ovaj način svejedno nećemo samo time dobiti sveobuhvatni pregled e, ovog fenomena, pa imamo dodatne indikatore, to je ovaj drugi krug koji kaže, oblik, e, koji navodi oblike nasilja prema Istanbulskoj konvenciji, koji su ozbiljni, ali trenutno ne dobro mjereni. Kao, na primjer, FGM koji, na primjer, je nešto što se ne mjeri toliko, zatim za neke oblike nasilja još uvijek nisu, koji još uvijek nisu e, kriminalizirani. A zatim e, treći sloj su okolnosti u kojima se događa nasilje i kada shvatimo to e, u kontekstu, kako shvatiti to u kontekstu nasilja nad ženama. Dakle, to se temelji na obvezi crtanu Istanbulskoj konvenciji za zemlje članice, a pomoći će nam e, mjeriti kako izgledaju trendovi u borbi protiv nasilja. Na primjer, postoji trend prema većoj kriminalizaciji stalkinga ili seksualnog uznemiravanja ili e, više programa za počinitelje koji se provode ili tako dalje. To su sve elementi za koje e, trebamo još razraditi, a za njih je potrebno puno e, administrativnih podataka. Kada pogledamo specifične kompozitne mjere, e, cilj je postići jedinstvenu vrijednost brojku koja će nam dati e, na prvi pogled, na odmah na jedan pogled razmjere nasilja u zemlji i omogućiti nam uspoređivati zemlje i tijekom vremena. Dakle, imali smo tri cilja. Prvo, dati naznaku kolika je prevalencija nasilja, fizičkog i seksualnog, također i femicida kao najekstremnijeg oblika nasilja nad ženama. Jer e, ali femicidi i podaci o femicidu nisu uključeni za sve zemlje, pa to još sad nije uključeno u kalkulaciju podataka. Drugi cilj je mjeriti težinu nasilja i učinak nasilja na živote žena i posljednje mjeriti spremno žena da raspravljaju o nasilju bilo da govore o svojim iskustvima ili ne, također imaju li pristup odgovarajućoj potpori, uključujući i zaštitu od daljnjeg nasilja. Dakle, ovom kompozitnom mjerom razvili smo ove rezultate za EU 28 zemalja temeljem podataka Agencije za temeljna prava i molim vas i da pogledate i interfejs e, sučelje indeksa za ravnopravnost spolova, da vidite kako to izgleda po zemljama, kao i po indikatorima koje sam navela. Dakle, ova kompozitna mjera ima skalu od 1 do 100, pa imate ideje, dakle, što je viši, e, što je viši rezultat, to je veća prevalencija, težina i neprijavljivanje fenomena nasilja. Dakle, ovim e, okvirom za mjerenje nadamo se da ćemo moći pomoći zemljama članicama u nadzoru e, fenomena nasilja što se tiče e, raširenosti i napora u njegovom suzbijanju. Te zaključno vam želim reći neke od glavnih rezultata koji su proizašli iz naše analize nasilja. First of all, data on femicide is only available for about half of EU member states. Nažalost, e, podaci o femicidu objavljeni su samo za 13, odnosno pola e, zemalja članica, e, a, rezultat je da u njima jedna žena svakodnevno bude ubijena od strane partnera ili bivšeg partnera, za 70% žrtava fizičkog ili seksualnog nasilja, nasilje vodi do zdravstvenih posljedica. Pa se vidi koliki je financijski i ljudski trošak koji nasilje protiv e, žena, nasilje nad ženama e, ima kao utjecaj na naše društvo. Na kraju gotovo jedna žrtva od dvije u Europskoj uniji nije nikome otkrila to svoje iskustvo, niti policiji, niti liječniku, niti prijatelju, prijateljici, nikome. Dakle, kada čitam danas e, vijesti, E, to je e, rezultat koji obično imam na omu, jer e, u suočeni sa tolikim izvješćima o nasilju mislim možda da se ovaj odnos možda mijenja, da se šutnja povlači i da stvarnost izlazi na vidjelo. A za mene realnost da žene žive u nasilju i u tišini je nešto strašno. Dakle, pozivam vas da zajedno radimo na tome, da pokušamo to promijeniti. Zahvaljujem. Hvala vam, gospodine, gospođo eh, Lambak i gospođo malek A sada gospođa Simona Lanzoni, druga potpredsjednica stručne skupine za borbu protiv nasilja nad ženama i eh, nasilja u obitelji. Izvolite. Hvala, hvala na ovom pozivu. Govorit ću talijanski, jer ovo mi je prva prilika <laughs> evo, da im mogu govoriti talijanski, a da imam i prijevod. Pa... Kao što dobro znate, Grevio je e, tijelo za praćenje e, provedbe Istanbulske konvencije koji je vezan za institucije jedne države, za jedan konstruktivan dijalog o tome koje korake treba poduzeti kako bi se uskladili zakoni i politike i sve e, mjere za borbu protiv nasilja sa e, sa odredbama Istanbulske konferencije. U ožujku 2016. mi smo predstavili upitnik koji je izradila skupina iz Grevija. To je jedan upitnik koji uključuje sve članke konvencije i taj upitnik je nešto što smo već e, podijelili Monaku, Austriji, Danskoj, Albaniji, a trenutno pratimo Tursku i Crnu Goru. A uskoro ćemo isto tako nadzirati sljedeće godine Švedsku, Portugal, Francusku, Italiju, Finsku, i još neke zemlje. Ono što je važno i što smo postigli je da imamo 27 ratificiranja. Dakle, došli smo do ovog, zapravo smo prešli ovaj, e, ovaj, e, ovu granicu od 25 država članica koje su je ratificirale i e, možemo povećati skupinu e, stručnjaka e, za e, nasilje u grevi od 10 do 15 članova. Dakle, uskoro ćemo povećati i proširiti našu skupinu i moći ćemo više raditi kako bismo mogli nadzirati više zemalja. Koje su najvažnije stvari koje smo našli u ovim prvim praćenjima? Vrlo je teško reći zato što smo tek sada objavili, a to možete vidjeti i na internetu, dva izvješća o Monaku i Austriji. 25. studenog će izaći izvješća o Danskoj i Albaniji. Zato je teško e, napraviti neku procjenu na temelju četiri zemlje koje su e, završile taj postupak praćenja. Međutim, postoje određene linije koje se upravo oblikuju i na koje treba usredotočiti našu pozornost u odnosu na e, toliko ovih pitanja koja se nalaze u upitniku. Jedno je pitanje vezano za podatke. Egen je govorila prije o tomu. Dakle, radi se o administrativnim podacima koji nam omogućavaju da dobro tumačimo ono što se događa u određenoj zemlji. Dakle, kada govorimo o administrativnim podacima, onda mislim na podatke koje pravosudni sektor, snage reda i zdravstvene institucije mogu prikupiti, a to su podaci koji malo koštaju. Nije ih skupo prikupljati. I ako neko može ažurirati te sustave za prikupljanje podataka i ako može biti osjetljiv prema prikupljanju podataka, to će onda omogućiti da se izrade politike koje se temelje na točnim podacima. Jer znamo da statistički podaci su zapravo samo određene procjene. I ako imamo administrativne podatke koje možemo međusobno integrirati, onda možemo na taj način promijeniti politike vezane za nasilje nad ženama. Još jedna važna stvar je pitanje due diligence, odnosno odgovornost i e, svih e, institucija u državi. Mi znamo da ljudi rade, odnosno čine institucije. Dok nemamo opće razumijevanje vezano za probleme e, nasilja nad ženama, biti će vrlo teško prevladati stereotipe i određena djelovanja koja se ponekad provode gotovo automatski. I zato mislim da trebamo određenu kulturološku revoluciju, jedan zajednički napor kako bismo zaista uspjeli e, provesti u dijelo na svim e, razinama te odredbe. Dakle, bez e, jednog, jedne kulturološke promjene vrlo je teško provesti konvenciju na svim razinama. Teško je pronaći neku zemlju koja je potpuno uskladila svoje zakone sa odredbama Istanbulske konvencije. I zato radimo na tomu. Međutim, jasno je da unutar zakona moramo uskladiti i sve e, zakone e, vezane za e, kazneni zakon i za građanski zakon kako bismo imali jedan put kojim treba krenuti. Vidjeli smo da smo jako usredotočeni i na obiteljsko nasilje, ali sve, druge, sva druge, sva druge, sve druge vrste nasilja iz Istanbulske konvencije se ne uzimaju toliko u obzir kao one koje se događaju između četiri zida. Iako smo više usredotočeni na obiteljsko nasilje, pitanje djece i danas e, postaje jedan veliki problem. E, istu Istanbulsku konvenciju su optužili da je protiv obitelji. Ali u stvarnosti ona apsolutno nije takva. Mi ne želimo uništiti obitelji. Nego smo upravo za e, jedinstvo obitelji. Ko koristi nasilje u obitelji, u stvari narušava obitelji, uništava obitelj. I zato na neki način moramo svi zajedno se suočiti s tim problemom i pitanje djece, obiteljskog mirenja, pitanja da e, se djecu udaljava u situacijama nasilja. i da ih se ne štiti od nasilja, to je još uvijek jedan veliki problem. Onda imamo pitanje migracija to je još uvijek jedno otvoreno pitanje danas, bilo kada se radi o e, razmatranju u zakonima i politikama e, žensko genitalno sakačenje, prisilne brakove i ostale vrste nasilja koji su vezani za negativne tradicije. A postoje i pitanja tražitelja azila i e, boravišta i to je još uvijek otvoreno pitanje i to je jedno jedna od glavnih tema gdje određene države imaju svoje rezerve. Ali imamo i rezerve vezane za odštetu žrtvama. Na taj način možemo tumačiti takva, e, takve trendove. Završila sam svoje vrijeme, zahvaljujem vam. Uh, zahvaljujem gospođi Lanconi. A sada gospođa Eva Pastrana, eh, šefca eh, HELP jedinice eh, Vijeća Europe. Izvolite. Zahvaljujem organizatorima na ovom pozivu. Dakle, ja sam zadužena za program Vijeća Europe za obrazovanje o ljudskim pravima za pravne stručnjake E, akronim je HELP. I danas ćemo kratko govoriti o programu HELP. E, to je online tečaj o nasilju nad ženama i nasilju obitelji, e, geografskoj raširenosti ovog programa te o budućnosti partnerstva, odnosno odnosa između Europske unije i HELP programa. Dakle, što je HELP? E, cilj HELPA je doista pomoći, kako kaže sam, <laughs> sam akronim, i to sucima, tužiteljima i odvjetnicima u primjeni europskih standarda ljudskih prava u svojem svakodnevnom radu, uglavnom putem obuke. E, uspjesi e, HELP mreže odnose se na dvije komponente, naime to je mreža škola, e, sudaca i e, e, odvjetničkih udruga od 47 zemalja te pravnih društava u Europi. A drugi temelj našeg uspjeha je u tome što nudimo besplatne online tečajeve koji su ugrađeni na našu platformu i ona sada postigla više od 22.000 korisnika i možete vidjeti veliki interes e, za online obuku diljem Europe. E, sada imamo četiri puta više ljudi nego prije tri godina. Što dakle traže naši korisnici koji gledaju help tečeve? To su tečeve za pravne stručnjake, ali oni se mogu koristiti kao instituti za politike s vaših strana zastupnika, od strana zastupnika, predstavnika organizacija koje se bave našom temom. Obuhvaćamo razne teme kao što je nediskriminacija, zaštita podataka, radna prava, zlostavljanje, Europska konvencija ljudskih prava i azil, trgovina ljudima. Vrlo zanimljivi tečaj koji je pokrenut prije mjesec dana. Prava djece, pokrenuto juče. International Day of Children. Povodom Međunarodnog dana djece i tečaj na kojima ćemo se danas usredotočiti, nasilje protiv žena i nasilje u obitelji. To je tečaj koji je pokrenut danas i imat ćemo javnu objavu sljedećih dana i e, pašnje. Dakle, to je jedna zajednička inicijativa između različitih e, odjela Vijeća Europe e, koji se bave sa ravnopravnošću, ljudskim dostojanstvom i mojim programom te odjelom za borbu protiv nasilja nad ženama znači HELP programom. Znači ovo se ne radi samo o kršenju prava žena, nego i o ozbiljnoj diskriminaciji protiv žena, ovakva vrsta nasilja, a takva nasilja, nasilje može imati različite oblike. Seksualno zlostavljanje, fizičko nasilje, E, ekonomski sko nasilje, ovaj stalking, e, genitalno sakačenje, prisilni brakovi i tako dalje. Ovaj tečaj ima šest modula. Prvo, razumijevanje ovog e, fenomena, nasilja nad ženama i nasilja obitelji, zatim međunarodni europski pravni okvir s jasnim fokusom na Istanbulskoj konvenciji koja je pristupila Europska unija, zatim treći modul kako nadići prepreke i osigurati pristup e, pravdi tim ženama. Zatim, e, četvrto, odgovor e, kriminalnog pravosuđa, znači prije suđenja, tijekom istrage i suđenja i nakon suđenja, odnosno postizanje prave i fer osude. Zatim, odgovor civilnog društva i četvrt, i na kraju mehanizam alternativnog rješavanja sporova. Dakle, evo ovdje možete vidjeti screenshot ovog tečaja koji možete pronaći online. Ovo je prezentacija ovog tečaja od strane Bridget Olafon koja je izvršna tajnica mehanizma monitoringa za Istanbulsku konvenciju Vijeća Europe. I vrlo je važno shvatiti da kada je Vijeće Europe razvilo ovu obuku za ljudska prava, nije se bavio samim prenosom znanja i samo prenosom pravnog okvira, znanja i tako dalje, nego smo željeli promijeniti i um, stavove i prenijeti vještina. I to je ključna stvar. I upravo smo zato uključili prave priče uh, i prave slučajeve koji su E, potresli i oblikovali sudsku praksu Europskog suda u Luksemburgu. I međunarodni okvir postoji, on je fokusiran na europskom sustavu e, koji spaja i pravo Europske unije i Vijeća Europe i kao i drugi tečajevi za pomoć vrlo je interaktivan, ima puno videa. Ovo su povjerenici Vijeća Europe o ljudskim pravima koji govore o tome kako E, je rašireno nasilje nad ženama u Europi te koliko su rodni stereotipi štetni. Ovdje imamo e, i e, predsjednicu i koja iznosi svoje mišljenje, te neke mišljenja nekih stručnjaka koji su razvili ovaj tečaj, talijansku sutkinju, tužiteljicu iz Njemačke i bugarskog suca sa suda u Strasburu koji također govori o svojem viđenju ove teme. Dakle, ovako izgleda jedan od modula od ovih šest modula koje sam sad spomenula. Dakle, cilj je modula jačati razumijevanje čitatelja o nasilju nad ženama i nasilju u obitelji. Of our coverage, working in the Council of Europe, ovo je e, e, područje koje obuhvaća naš rad, 47 zemalja sa 830 milijuna europljana, građana. I također imamo i geografski, ponekad i regionalni pristup, kao recimo regionalni pristup za Zapadni Balkan, za Rusiju, Tursku, te također smo neke od tečaja eh, fokusirali na eh, zemlje, određene zemlje Europske unije. Eh, Htjela sam samo još jednom za kraj reći da naš rad jest koristan, da je potražnja raste i molim vas vašu potporu za promicanje ovog tečaja u vašim institucijama, u vašim Uh, udrugama, pravnim udrugama, sudačkim školama i tako dalje. Pomozite nam da natjeramo komisiju, Europsku komisiju da dodijeli uh, više sredstava za obuku ljudskim pravima u Europi. Trenutno imamo dva projekta koje financira Europska unija, jedna o prevenciji radikalizacije, također s fokusom na pravima žrtvama i želim vam još također reći da danas doista moramo raditi zajedno Nijedna nacionalna institucija to ne može napraviti sama. Izazovi pred nama rastu kao uzdizanje populizma, nacionalizma, ksenofobije, socijalne nepravde i mnoga druga pitanja na kojima moramo zajedno raditi kako bismo ih suzbili. I e, time ću završiti. Moramo doista biti svjesni da resursi Vijeća Europe su ograničeni i proračun e, Vijeća Europe je manje od 0,3% e, općeg proračuna <laughs> Europske unije i to je nešto što možda zastupnici nisu e, u potpunosti svjesni možda. Evo, hvala vam u potpori. Promičite naše tečajeve i pomozite nam da utječemo na Europsku komisiju kako bismo zaštitili ljudska prava europe Hvala. Hvala gospođa Pastrana. sada bih pozvala gospođu Janu Petrovsku predsjednicu Feminoteke, odnosno zaklade Feminoteka iz Poljske. dobar dan, hvala vam lijepa na pozivu. Nemam puno vremena, a imam dugačku prezentaciju pa ću odmah početi. Ja se ispričavam zbog činjenice da je prezentacija na poljskom jeziku, ali sada smo u teškim vremenima u Poljskoj. Objasnit ću ono što sam željela e, danas spomenuti. Prvo ću vam e, ukratko reći nešto o ratifikaciji Istanbulske konvencije u Poljskoj, jer to nije prošlo baš glatko. Ženske organizacije su se morale boriti i moja organizacija je bila uključena od samog početka i promicala obrazovanje informacije o Istanbulskoj konvenciji na koji način ona može e, pomoći ženama koje e, su iskusile nasilje i kako, se spriječiti, kako spriječiti nasilje nad zemljama. Isto čak ću nešto reći o e, koristima ratifikacije Istanbulske konvencije. Poljska je potpisala konvenciju 2015. godine. Eh, predsjednik Komorovski je to potpisao i ona je na snazi od kolovoza 2016. godine. Ovo je slika predsjednika Komorovskog kako potpisuje konvenciju, iako i on imao neke rezerve prema njoj. Protivnici konvencije su tvrdili da je konvencija e, prijetnja e, vjerskoj i tradiciji Poljske. Prema protivnicima te konvencije, to je bila deklaracija rata protiv poljske kulture i religije. Oni su govorili da će se povećati nasilje nad ženama i e, željeli su ideološko remodeliranje stanovništva i da je e, jedna, e, ravnopravnost žena ne postoji u praksi. Premijer u to vrijeme, Donald Tusk, je produžio taj postupak ratifikacije konvencije, ali nisu dobili većinu. E, premijerka Eva Kopač je rekla da će oni glasovati za ratifikaciju konvencije, ali da se e, taj glas neće nametnuti zastupnicima u parlamentu. Predsjednik Komorovski je rekao da nije baš, e, baš zadovoljan formulacijama u konvenciji jer te konvencija nije bila u skladu e, sa određenim e, formulacijama vezanim za rod i spol. U zakonodavstvu o nasilju e, u obitelji u Poljskoj postoji nedostatak posebnih spominjanja nasilja nad ženama i djevojčicama Poljsko zakonodavstvo ne govori o ženama i djevojčicama kao konkretnim žrtvama obiteljskog nasilja. Postoji jedan e, socijalni pojam e, roda, a činjenica da konvencija govori o rodnim stereotipovima koji su ponekad e, uzrok e, nasilja nad ženama je bila činjenica koja e, se nije sviđala protivnicima konvencije. Nažalost, govornik govori prebrzo, govornica govori prebrzo, pa nam je prevođenje teško. Istanbulska konvencija je trebala obrazovati muškarce i dječake o nasilju nad ženama. Konvencija se usredotočuje na e, izvorima i uzrocima nasilja. To je posebno važno za nas i na stereotipima o ženama. ona zahtjeva od država da djeluju protiv e, nasilja u obitelji i da namijene sredstva u tu svrhu. Zahvaljujući ratifikaciji konvencije od Poljske, Sada imamo jasne naputke vezane za e, e, kazneni progon silovanja i to je jedan, jedna od koristi konvencije. To je nešto e, što smo tražili u parlamentu. E, Knjiška Kozlovska je e, bila pravobraniteljica za jednake mogućnosti u to vrijeme i zahvaljujući upravo njoj i e, mojoj organizaciji sada imamo zaštitu žrtava silovanja. Profesorica Malgožata Fošara je bila od ključne važnosti za početak postupka e, uvođenja zaštite žrtava u policiji i u sudovima. Međutim, to još uvijek nije u potpunosti provedeno. Isto tako imamo neku vrstu hotlajna ili telefona koji pomaže žrtvama nasilja. Trenutno postoji ravna, javna rasprava o definiciji e, gospodarskog nasilja jer to nije nešto što postoji u poljskom zakonodavstvu. A Poljsko zakonodavstvo ili programi za zaštitu od nasilja u obitelji e, nemaju ništa vezano za nasilje na temelju roda. Dakle, ne postoji definicija nasilja na temelju roda, nasilja nad ženama i djevojčicama i to je nešto s čime zaista nismo zadovoljni. Tražili smo da se to popravi, da se poljsko zakonodavstvo izmijeni. Govorili smo da zakon mora barem u preambuli spominjati nasilje nad ženama i djevojčicama, ali do sada u tome nismo uspjeli. E, trenutno je vrlo teško provoditi javnu raspravu o konvenciji u Poljskoj. Reći ću vam što se događa u Poljskoj u ovom trenutku. Ja se ispričavam, ali izgleda da me ovdje ovaj uređaj ne sluša. Možda ću ostaviti ovdje ovu lijepu fotografiju da je gledate, a kasnije ću vam nešto reći o njoj. A sada bih e, samo željela reći da Istanbulska konvencija je nešto što su pozdravile mnoge lokalne vlasti e, koje su kontaktirale s nama i rekli su da koriste e, upravo jezik konvencije u svojim programima i namijenili su e, sredstva za informacijske kampanje vezane upravo za nasilje na temelju roda. U mnogim lokalnim zajednicima smo u Poljskoj bili dosta uspješni i nadam se da će se taj broj povećati uskoro, a trenutno e, se dosta borimo s time. Vidite ovdje vođu Jaroslava Kačinskog, ovdje na fotografiji. U prosincu smo čuli da ta stranka se želi povući iz konvencije. E, novinari su počeli postavljati pitanja i e, na kraju se vidjelo da to nije bio slučaj, ali je predsjednik rekao da Poljska se ne želi povući iz konvencije, ali je ne želi niti provoditi. To je trenutno stanje. Još uvijek vodimo raspravu i tražimo informacije. Konvencija je ugrožena i dosta je vjerojatno da će se Poljska povući iz Istanbulske konvencije. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa, gospođo Pjotrovska. A sada bi otvorila raspravu za izaslanstva i e, zastupnike, ali ova rasprava završava u 16 sati, pa imamo samo 10 minuta. Sada bih vas zamolila da budete vrlo kratki kada postavljate pitanja ili dajete primjetbe, samo par minuta. Sada dajem riječ gospođi Marijeli Aristidu iz Cipra. Mikrofon, please, madam. Dragi kolege i kolegice, Cipar je potpisao Istanbulsku eh, konvenciju u eh, lipnju 2015. a ratificirao 2017. Parlamentarni odbor za ljudska prava i ravnopravnost spolova je igrao važnu ulogu u ratifikaciji konvencije i pokazao eh, da postoji velika potreba da se modernizira naše zakonodavstvo kako bi se pozabavilo upravo sa obvezama iz konvencije. Trebalo bi svakako spomenuti e, veliki trud našeg ministarstva pravosuđa kako bi e, postupno prihvatili obveze konvencije. Ministarstvo pravosuđa je podnijelo jedan prijedlog zakona na koje, za koji se trebalo glasovati E, radilo se o stokingu i uznemiravanju prema članku 34. konvencije. Također je pripremio prijedlog zakona za kriminaliziranje nasilja nad ženama kako bi u potpunosti integrirao odredbe konvencije u ciprski zakon. Imamo sada zakonodavni okvir za borbu e, protiv nasilja nad ženama. Uključili smo odredbe koje su vezane za prevenciju za e, mjere prevencije i za borbu protiv nasilja. A također smo e, povećali ulogu naše policije kako bi ona mogla e, primjereno odgovoriti na slučajeve takvog nasilja prema novom zakonodavstvu imamo i e, žurni e, telefon, hitni telefon e, koji mogu nazvati žrtve, žrtve nasilja i to, to time upravlja jedna, jedna udruga za žrtve nasilja. U zaključku bih željela reći da kako bismo rješavali nasilje na temelju roda moramo koordinirati sve dionike države, državne i nedržavne dionike. To je početak, a ne kraj. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospođi Barbari Matero, članici odbora. Grazie, Hvala, gospođo predsjedateljice. Ja se ispričavam što sam sada došla, ali bila sam u drugom odboru glasovati. Ja se pridružujem onima koji čestitaju na tome što je Europska unija se pridružila Istanbulskoj konvenciji i moram shvatiti da li odredbe konvencije se zaista dobro provode u državama članicama. Ratifikacija e, međunarodnih sporazuma je polagan sporazum, a neke vlade e, potpisuju e, neke sporazume za zaštitu ljudskih prava, ali onda ostaju dugo u trenutku ratifikacije i ne provode se. Danas imamo 23 zemlje koje su ratificirale konvenciju, među kojih 14 država članica Europske unije, neću ih e, e, spominjati pojedinačno, a sve druge države članice su samo potpisale konvenciju. Konvencija ima izravnu, e, izravnu pravnu učinkovitost i neke zemlje prije ratificiranja su morali izmijeniti svoje kaznene zakone i druge odredbe protiv nasilja kako bi bile u skladu sa definicijama i e, obvezama iz konvencije. Neka kašnjenja e, su uvjetovana nekim političkim pitanjima kao što je e, polemika vezana za sam pojam roda i, i rodne stereotipe. Mislim da bilo koja polemika treba biti stavljena na snagu jer je glavni cilj konvencije intervenirati odlučno protiv e, nasilja nad ženama i protiv obiteljskog nasilja. Ovdje u Europskom parlamentu u raznim rezolucijama o kojima smo glasovali tražili smo od država članica da ratificiraju što prije konvenciju i da se potpuno drže sporazuma bez rezervi. I na kraju bih željela reći da e, približavanje Europske unije Europskoj konvenciji je vezano e, uz, e, uz pristupanje određenih država članica pokriva nadležnosti europskih institucija koji se bave e, pravima žrtvama, migrantima i e, kaznenim pravom. Isto tako, pristupanje Europske unije bi trebalo povećati e, učinkovitost nacionalnih politika protiv nasilja nad ženama koje se razlikuju unutar država članica. I željela bih zaključiti s jednim malim pitanjem gospođi Lanzoni i pitati je li ona misli da pristupanje Europske unije može stvarno biti jedan korak naprijed za primjenu konvencije. I još jedna stvar, zanima me kako se provodi ovo praćenje ili nadzor. Hvala lijepa na pozornosti. Ačiū ponia Matera, aš noriu informuoti mūsų šiandienos posėdžio dalyvius, kad jau 17 valstybių narių yra ratifikavusios Stambulo konvenciją. Paskutinės... Da, na našem e, sastanku smo rekli da je već 17 država članica ratificiralo konvenciju. E, Estonija, Cipar i Njemačka su zadnje koje su ratificirale. Trebamo pratiti njihov e, primjer i ratificirati konvenciju bez očekivanja. Sada, znači, članice Litvanskog parlamenta, izvolite. Postoji jako veliko lobiranje za konvenciju u zemlju. Većina e, napetosti je zato što ona koristi neke pojmove koji se dvojako tumače. Recimo tumačenje pojma roda, na njega se gleda kao na agresivni napad na kršćanske vrijednosti. Iz istog razloga e, postoji protivljenje e, uvođenjem seksualnog obrazovanja kada se prezentira. E, to se prenosi i na parlament zemlje. Ja sam jedna od zastupnica u parlamentu koja e, svakako podržava ovaj dokument. Međutim, realistična procjena situacija u parlamentu pokazuje da je dosta nevjerojatno da će doći do pozitivnog glasovanja kako bismo odmaknuli određene špekulacije vezale za pojmove iz konvencije, rasprava je u parlamentu započela o mogućnosti da e, se e, taj predmet e, preda Ustavnom sudu koji će proučiti tekst konvencije u vezi sa navodnim kršenjima vrijednosti, vrijednosti koje su iz e, litvanskog, e, litvanskog e, ustava. A sada gospođa Basera, izvolite. Hvala lijepa, gospođa predsjedateljice. Želim zahvaliti svim današnjim govornicima na vrijednom, vrijednim E, prezentacijama. Posebno zahvaljujem gospođi Piotrovski koja je došla i koja nam je objasnila koja je situacija u Poljskom parlamentu. Morate znati da imate svu našu potporu i kako biste e, išli, kako biste to riješili. Isto tako kada se radi o važnosti e, definiranja stvari, jer je to jedini način kako možete riješiti probleme ali želim e, s vama podijeliti i razmišljanje o našem fokusu, o našem usredotočenju, na što smo se usredotočili do sada. Do sada smo se uvijek usredotočili na žrtvu. E, naravno, to je u redu, zato što žrtvu treba zaštititi. Međutim, e, posebna viktimizacija znači da još uvijek postoje neke, neki ostaci okrivljavanja žrtve i mislim da je e, to nešto što je vrlo dobro u Istanbulskoj konvenciji i zaista smo zahvalni e, Vijeću Europe koji je donio ovaj prvi e, obvezujući integrirani instrument. Isto tako se moramo usredotočiti i na progon napadača. Imamo posljedice nasilja nad ženama. Međutim, za sve te, e, za sva ta kaznena djela postoji neko ime, bilo da se radi o silovatelju, nekome koji uznemirava ili stoka ženu. Međutim, nasilje nad e, ženama je nešto što moramo e, iskorijeniti i progoniti. Država članica čini jako dobro ako provodi tu konvenciju i naravno mi potičemo takav e, progon, ali moramo promijeniti naš e, stav. Ovaj, Hvala gospođo Basera. A sada gospođa Bogoslava, izvolite. Hvala vam u istinu na e, prilici da se obratim ovom skupu. Ja dolazim, eh, kao i gospođa Pjetrovska iz Poljske. Nije istina da Poljska želi izaći iz Istanbulske konvencije. Eh, konvencija datira od 11.5.2011. godine Ministar e, zapošljavanja e, je e, prije stupanja na snagu Istanbulske konvencije znači komunikaciju vezano uz podršku žrtvama. Sad imamo 35 e, specijaliziranih centara e, za zaštitu žrtava, još jedan će se otvoriti sljedeće godine i jedan sljedeći 2019. godine. Radi se o multidisciplinarnim e, specijaliziranim centrima za zaštitu žrtava nasilja. Svako lokalno tijelo je aktivno na tom području. Ne radi se samo o ženama i djeci, djevojčicama koji su žrtve nasilja, nego također i ranjive skupine djeca i stari, starije osobe. Oni su također izloženi nasilju, te za njih je ministarstvo za socijalna pitanja uvelo e, posebnu e, skrb. Imamo uključenje svih e, relevantnih ministarstava obrazovanja, unutarnjih poslova, kulturne baštine i tako dalje. Mediji također imaju dužnost informiranja te širenja informacija o načinu preveniranja nasilja. Zbog toga E, bih zatražila od ljudi da ne govore o to e, da e, poljski narod želi prestati pomagati žrtvama nasilja. To nikako nije istina. Hvala. Hvala je u istinu, dragi kolege. Vrijeme za prvu raspravu je skoro isteklo i zbog toga nemamo vremena da čujemo i reakcije naših e, govornika, panelista. Imaćete mogućnost, e, mogućnost da se e, oko toga odredite tijekom znači sljedeće rasprave. Samo minutu i pol. Izvolite. E, žao mi je, ali moram e, ići na sljedeći sastanak i zbog toga želim zahvaliti svim ženama koje su, koje su danas ovdje i želim prije svega odati počast e, djevojci od 18 godina prošle godine u Pampluni i mogu reći da vjerujem ti. Tada je tu djevojku je napalo pet muškaraca i to su objavili na Whatsappu. Danas se provodi sudski postupak. E, trebali smo reći prije svega toj djevojci organizirali smo kampanju da joj vjerujemo i da vjerujemo u njezinu priču Imali smo e, jednu anketu gdje smo intervjuirali e, četrdeset 45 e, tisuća mladih djevojaka i žena i isto tako se pokazalo da jedna od 20 žena je bila žrtva silovanja od strane grupe. Ova djevojka je također bila dio anketiranih. Moramo to okončati i prestati ono što je izuzetno važno je da države članice ratificiraju uh, Istanbulsku konvenciju, prije svega ratifikacija, no to ne znači da će države članice također i željeti djelovati. Jer uh, države članice mogu usvojiti prikladne mjere bez ratificirane Istanbulske konvencije. Ono što je važno E, nasilje je prouzročeno također i nejednakošću između žena i muškaraca. Znači prije svega tu je e, na snazi politička volja. U e, Baski 2005. 2007. su usvojene na dva organska zakona za ravnopravnost i protiv nasilja. Željela bih također spomenuti dva elementa. Prije deset e, godina imali smo prvu udrugu koja se oformila u e, Baski i u tom kontekstu ja sam e, se susrela sa tom udrugom kao predsjednica Baskijskog parlamenta. Oni su mi rekli sljedeće. Moramo davati i pridavati više pažnje onome što govore naši sinovi, naše kćeri. Imamo sve, znači, više djece koje ubijaju njiho, članovi njihove obitelji ili eh, koji su izloženi nasilju u obitelji. Zbog toga moramo djelovati. Kad imamo ubojstva, proganjanja i tako dalje kad se radi o ženama, moramo zatražiti da se djeluje odmah. To je nešto što se tiče 50% e, svjetskog e, stanovništva. 50% europskog stanovništva su žene. Zbog toga naš odbor za žene u okviru Europskog parlamenta e, mora prije svega djelovati kako bi se e, znači stvorila jasna politička volja i od na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini naravno kako bismo se borili i protiv nasilja i protiv nejednakosti. Oprostite, evo sad idem na drugi sastanak. Hvala. Gospođa Bilbao Barandika. A sada ću dati riječ zadnjoj govornici u okviru našeg prvog panela, gospođa Fatorini iz Talijanskog parlamenta. Izvolite. Hvala predsjednice što ste mi dali riječ, bit ću kratka. Mi u Italiji, cijeli italijanski e, parlament je 13. E, ovog mjeseca e, prihvatio ovo, ovo ratificiranje koje je bilo važno iz, dvije, iz dva razloga. Zato što je pravno obvezujući instrument, a drugo zato što se dira, što dira u srce ljudskih prava i nejednakosti žena je uglavnom ravnopravna muškarcu i zato želim reći mojim poljskim prijateljicama i prijateljima i to kažem sa srcem u ruci e, da zaista uzimamo za ozbiljno njihove poteškoće. To nije prijetnja obitelji, to je upravo obrnuto. To je jedini pravi način da ojačamo e, obiteljske odnose. Govorili smo o djeci, ali i među supružnicima, među muškarcem i ženom jer ti odnosi se temelje na slobodi, na, e, na dostojanstvu i poštovanju. To su upravo katoličke vrijednosti za koje se smatra da su negirane. Mi to ne radimo kako bi uništili obitelj, nego kako bi upravo izgradili e, ljubavne odnose jer e, tu se ne radi o nekim e, očajničkim starinskim slučajevima, nego se radi o e, svim obiteljima, o svim realnostima i zato bi trebali imati zajednički napor sa vjerskim kulturama koje ja dijelim. Ne smijete se bojati e, teorija roda, bez obzira na to o čemu one govore. Rod je nešto malo nejasno, što se ne razumije dobro, ali to nije e, toliko važno i nije vezano uz nasilje. Jer nasilje nad ženama je vezano i za e, druge, druge vrste nasilja. I tu je zapravo srž ljubavnih i obiteljskih odnosa. Ja poznajem poljsku kulturu, bila sam u vašoj zemlji i vidjela sam koliko je ljudsko bogatstvo tamo i zato trebate podržati ovakve stvari. Hvala lijepo. Ačiū. Dar kartą dėkoju visom pirmosios mūsų diskusijos dalies pranešėjo. Zahvaljujem još jednom svim govornicima našeg prvog panela. A sada prelazimo na drugi panel koji se tiče provedbe Istanbulske konvencije na nacionalnoj razini. Tu se radi također o razmjeni dobrih praksi. Prije nego što dam riječ nacionalnim izaslanstvima i članovima Europskog parlamenta, željela bih reći sljedeće. Prije svega bih željela reći predstavnicima e, Italije i Španjolske, te također predstavnicima civilnog društva. Gospođa Pilar Cancela Rodriguez iz Španjolskog kongresa. Dragi kolege, nastavljamo s našom raspravom, a sada dajem riječ gospođi Franceski Puljizi, koja je na čelu istražnog odbora vezano uz nasilje nad ženama i femicid. Hvala lijepa. Ja sam predsjednica Istražnog odbora Senata e, Talijanske republike protiv feminicida i rodnog nasilja. Kao što je prije gospođa Fatorini E, objasnila, Italija je bila među prvim europskim zemljama koje su pristupile Istanbulskoj konvenciji i ratificirala je zakonom od 27. lipnja 2013. To je bio jedan od prvih akata ovog saziva gdje smo konačno e, imali dosta žena u parlamentu. Odmah nakon toga e, nakon provedbe konvencije donijeli smo dekret o feminicidu koji uključuje u naše zakonodavstvo važne mjere kao što je e, besplatna pravna pomoć ženama koje su žrtve nasilja bez obzira na njihovo materijalno stanje, ali i razne mjere zaštite kao što su udaljavanje od obiteljskog doma, upozorenje, a i otegotne okolnosti kada maloljetnici prisustvuju nasilju. A ono što je još bitnije za, stvarni kulturni, za stvarnu kulturnu promjenu u našoj zemlji, u, mje, u reformu školstva smo unijeli u članak 16 zakona 107 zahtjev da sve škole svake vrste i stupnja da u e, trogodišnje planove uključe programe obrazovanja o ravnopravnosti spolova i sprječavanju rodnog nasilja ali ne samo za učenike i učenice nego i za njihove obitelji posebno za e, učitelje. 2015. godine vlada je podnijela izvanredni nacionalni plan za suzbijanje rodnog nasilja koji uspostavlja e, dva važna, e, dvije važne mjere. Prvo kabinet za koordinaciju između institucija jer mislimo da je jako bitno kada se borimo protiv rodnog nasilja kao i observatori koji stavlja u kontakt e, civilno društvo, centre za suzbijanje nasilja kao institucije. I konačno ove godine je, e, je osnovan odbor za istragu koji mora e, pratiti provedbu Istanbulske konvencije modaliteti pomoću kojih koristimo e, fond, e, sredstva koje je unijela, e, koje je donijela vlada 60 milijuna eura od 2013. do 2016. kako bi se provele ove norme. Nakon mnogih saslušanja i usprkos tome da naša zemlja ima jako solidno zakonodavstvo, dok e, se jako smanjio broj e, ubojstava, feminicidi e, se ne mijenjaju iz godine u godinu. U prosjeku svaka dva dana jedna žena bude ubijena. Neke mjere, kao što su upozorenje, udaljavanje od obiteljskog doma, ili uhićenje u inflagranti se baš ne koriste od snaga reda i provedbe pravde. Jesam li prebrza? Mislila sam da imam malo vremena pa se žurim, žao mi je. Problem se nesumnjivo nalazi u nedostatku osposobljavanja na svim razinama talijanskog društva koje bi pomogao sprječavanju i prepoznavanju nasilja u obitelja koje se često miješa s običnim e, obiteljskim nesuglasicama koji se mogu pojaviti kada se radi o rastavi, e, ali se jako razlikuje od obiteljskog nasilja kojeg, e, od kojeg, pate kojeg pati previše žena u našoj zemlji. Samo 13 e, od 100 e, županija je donijelo protokole suradnje između institucija na e, regionalnoj razini, iako znamo da umrežavanje centara za sprječavanje nasilja lokalnih jedinica snaga reda je od ključne važnosti. Isto tako je važno i zahvaljujući programu osposobljavanja HELP Važno je osposobljavanje e, svih e, skupina specijaliziranih sudaca, magistrata, e, učitelja, liječnika prve pomoći koji moraju prihvatiti žrtve i da se prepoznaju fenomeni rodnog nasilja i nasilja u obitelji. I zato je važno obrazovati dječake i djevojčice u školama kako bi shvatili da e, nije ljubav kada nema, e, nema poštovanja i samoodruđenja drugoga i zato su važna sredstva koja dolaze iz europske komisije u, i koji stižu u ovaj sektor zaista trebamo ta sredstva posebno u e, zemljama juga europe i kako bi se nešto strukturno promijenilo, važan je doprinos sveučilišta, talijanskog sveučilišta, kako bi u sve E, kurikule i njihovo obrazovanje e, kada se radi o liječnicima, pravnicima e, i slično, da u tim kurikulima budu programi koji će omogućiti da oni znaju kako prepoznati i prihvatiti nasilje koje nažalost koje nažalost pogađa mnoge žene. Dakle, to treba početi od, samog, od same kurikularne pripreme. I zato je jako bitna provedba, ne samo ratifikacija, nego i provedba Istanbulske konvencije. Ja mislim da e, komisija i parlament mogu još uvijek raditi kako bi promicali i donijeli jednu direktivu za države članice kako bi ovaj put se mogao odlučno nastaviti. U našoj zemlji postoji još jedan problem koji želim ovdje predstaviti. Postoji dvostruka viktimizacija zato što nema razlike između e, sukoba u obitelji i nasilja u obitelji. Dakle dolazi do dvostruke viktimizacije žena u trenutku kada prijavljuju e, obiteljsko nasilje i one se moraju često suočiti paralelno s sa kaznenim postupkom, sa građanskim postupkom za rastavu i dodjeljivanje djece. I, i to zato što se ne prepozna nasilje u obitelji, nego se misli da se radi samo o obiteljskim nesuglasicama. I često E, se djeca dodjeljuju obama roditeljima, a to naravno Istanbulska konvencija ne prihvaća i ne savjetuje, jer u jednom trenutku kada se e, utvrdi da je došlo do obiteljskog nasilja, dolazi do paradoksa da se treba isključivo e, dodijeliti dijete recimo nasilnom ocu. Mislim da je to još jedna tema na kojoj svi zajedno moramo raditi kako bismo promicali jednu poštenu pravdu koja će zaštititi žene i njihovu djecu od obiteljskog nasilja. Hvala vam lijepa. Ačiū labai poniai Franceskai Puglisi ir dabar noriu suteikti poniai Pilar Kancela Rodrygės iš Hvala gospođi Franceski Pulisi, a sada dajem riječ gospođi Kancela Rodriguez, koja je predsjednik odbora za ravnopravnost u Španskom kongresu. Dobar dan svima. Za mene ovo izuzetna čast što se mogu naći u Europskom domu Europskog naroda. Kao predstavnica za ravnopravnost, kad govorimo o borbi protiv nasilja nad ženama, kao što znate, Francuska osmišljava avangardni e, zakonodavni okvir, ne samo u Europi, nego i u cijelom svijetu. Taj zakonodavni okvir omogućuje zakonodavcu da odgovori na zahtjeve i potrebe društva. To je e, obveza da se garantiraju slobode, a u borbi protiv naselja u svjetlu ravnopravnosti između e, žena i muškaraca mora zakonodavac biti avangardan, bez obzira što možda društvo nije e, spremno usvojiti određene zakonodavne mjere. Zakonodavac je taj koji mora poduzeti mjere kako bi e, društvo bilo ravnopravnije. Evo, tako se to događa u Španjolskoj. Godine prolaze, imamo statistike, brojke s kojima se moramo suočavati i e, koji pokazuju da ono što mi radimo nije dovoljno u borbi protiv nasilja nad ženama. Mi smo suočeni sa svakodnevnim dramama. Ne trebamo se samo sastajati ili e, minutom šutnje odavati počast. Prije svega smatram da bez političke volje zakonodavni okvir ili međunarodne konvencije ne služe ničemu. Ono što je važno je također i proračunska podrška jer proračuni omogućavaju realizirati političku volju. I u tom kontekstu e, španjolski kongres i parlament e, je e, znači sklopio sporazum između svih parlamentarnih klubova vezano uz rodno nasilje. Imamo znači državni pakt i u okviru e, kongresa po prvi puta smo potpisali takav pakt. Svi parlamentarni klubovi su e, potpisali i složili se s tim paktom. Sva da svaki parlamentarni klub e, pregovarao zasebno, taj pakt i taj sporazum ne bi izgledao ovako kako izgleda danas. Ono što je važno je da smo imali zapravo zajedničke napore, imali smo također i kompromis odustajanja od nekih zahtjeva kako bismo postigli sporazum gdje e, se su uključeni svi politički klubovi kako bi se svi i cijelo društvo uključilo u borbu protiv nasilja na ženama. Što se tiče metoda rada imamo važne aspekte. Imamo prijedloge E, stručnjaka vezano uz rodnu ravnopravnost i tako dalje. S druge strane imamo stručnjake iz e, feminističkih pokreta, iz e, sektora zdravstva, institucionalnog sektora i tako dalje. Svi ti stručnjaci, zapravo stručnjakinje, su igrale važnu ulogu u osmišljavanju ovog pakata. Isto tako imali smo i doprinos e, parlamentarnih klubova u suradnji sa civilnim društvom. Imamo tri poglavlja tog dokumenta. Prvog se govori o procjeni situacije. Ako nemamo konstataciju da stvari ne funkcioniraju dobro na terenu, ako nemamo i tu dozu autokritike, onda nećemo moći i ići malo dalje. Moramo promovirati također i uvjete koje omogućavaju društvu da osmisli ravnopravan i pravedan sustav, gdje bi svi bili tretirani na isti ravnopravan način. Društvo ne smije zatvarati oči pred dramom i tragedijama koje proživljavaju žene i njihova djeca. te žene su žrtve, neke i gube život. A djeca su također i žrtve i sinovi i kćeri. I to je također jedan od aspekata ovog nasilja svako društvo koje želi biti napredno društvo u 21. stoljeću ne može zatvor, zatvarati oči pred tim, ali nije dovoljno reći, nego treba i djelovati, treba osmisliti e, određene mjere. Govorimo od 213 mjera koje nam omogućavaju da e, napredujemo u tom pravcu. Znači imamo senzibilizacija, prevencija, po, znači e, isto tako poboljšanje sustava prihvata, pomoć maloljetnicima, isto tako e, edukacije i svi oni aktera koji sudjeluju u tom lancu e, zahtjeva. Također sankcije, također preporuke različitim institucijama, te također moramo također imati i cijeli niz čimbenika koji su uzeti u obzir, koji su pokriveni u okviru Istanbul konvencije. I na kraju bih vam željela reći da u tih 213 mjera postoje mjere koje su izuzetno važne, no sve, se, sve su važne i moramo e, osigurati provedbu svih tih mjera. To je podržano političkom voljom u e, smislu jedne milijarde eura u okviru proračuna, znači imamo lokalne e, i zajednice te također općine uz državu koji e, znači e, daju sredstva u okviru tih te jedne milijarde. A što se tiče rodnog nasilja. Moram reći da u temelju svega je nasilje, sve je isto tako imamo strah, imamo tragediju i imamo također šutnju žrtve, šutnju također i okružja koji ne žele znati, te također šutnja društva koje okreće leđa i smatra da to nije e, njegov problem. Dok ne okončamo i ne prekinemo tu šutnju vezano uz nasilje nad ženama, ta, to nasilje će se nastaviti. U Španjolskoj do, e, imali smo znači statistiku vezano uz nevjerojatne brojke žrtava žena. Danas, e, ove godine, 44 žene su izgubile život e, zbog obiteljskog nasilja. U 2016. godini imali smo e, više od 134 tisuće žalbi u Španjolskoj. imamo sve više i više tužbi, no, nažalost, više od 80% žena nikad ne prijave nasilnika. Mačističko nasilje je prisutno, e, brojke su strašne. Kad govorimo o ovim lažnim prijavama, onda želim se nadovezati na ono što je rekla predstavnica Baskije. Znači ovo nasilje u San Ferminu društveni mediji su se udružili prije svega kao podrška autorima tog barbarstva. Postavljalo se pitanje zašto je ona e, napravila to što je napravila, kako se ponašala nakon tog nasilja. I ta osoba, mlada djevojka je morala odgovarati i čak su ju optužili da je ona uzrok. Prije svega trebamo e, misliti na obrazovanje mladih. Govorimo također i o e, romantičnoj ljubavi E, na društvenim mjerama govorimo isto tako o e, tome da zapravo nasilje na ženama se može e, opravdati određenom romantičnom ljubavi i tako dalje posesivnim ponašanjem ako želimo nastaviti naš javni rad i zakonodavni rad onda moramo prekinuti tu šutnju moramo prekinuti taj strah te također moramo prije svega braniti temeljne slobode. Zahvaljujem. E, Jackie Hunt, izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Thank you for inviting me to this meeting. I'm... Zahvaljujem. Znači, ovo je namjene zapravo zakonodavcima koji se pripremaju za primjenu um, Istanbulske konvencije. Znači mi želimo uh, na međunarodnoj razini zagovarati uh, prava žena i djevojaka i promicanje regionalnih konvencija koje potiču ljudska prava. Ono što ne možemo, <laughs> očigledno, je dobro upravljati tehnologijom. Dakle, mi smo sa Međunarodnom pravničkom udrugom razmatrali i drugima razmatrali zakone o seksualnom uznemiravanju diljem svijeta u 82 zemlje, a mnoge od njih iz Europske unije su bile predmetom našeg istraživanja. I zašto smo to točno učinili? Mislim, ne moram e, vam reći zašto. Znamo koliki je razmjer e, nasilja protiv žene i djevojaka, poslije seksualnog nasilja. I posebice nakon ovih e, kampanja sada svi znaju i ne mogu reći da ne znaju da postoji seksualno nasilje svijeta niti koma koliko žena to utječe. Ono što smo utvrdili je e, nekoliko nedostataka u zakonima za zaštitu žena i djevojka. Znamo da zakon nije sve, znamo da nam treba promjena stavova, obuka, također E, provedba zakona, ali jedna od stvari koje smo mislili da bi prvo trebalo pogledati je, je ispunjavali zakonodavni okvir svoj stvarni zadatak zaštitu žene i djevojaka od seksualnog nasilja i druge stvari. našli smo sedam nedostataka koji su se odnosi na niz zemalja, uključujući one u Europskoj uniji. Proći ću kratko kroz njih. Znači, postoje zakone koji omogućuju počinitelju da ode kažnjama ako postigne sporazum sa žrtvom. Brak, novac ili nešto drugo znaju biti u igri, ali to što znači da e, zapravo počinitelj nije kažnjena, ona ne dobije pravdu. Postoje neki zakoni koji su sročeni u smislu morala, a ne e, integriteta, znači e, zaštite ženske černosti ili njezinog njezinog dostojanstva, ali ne i, i dopuštajući na taj način e, nasilje protiv nje. Zatim e, zakoni koji se odnose na brak i djecu, e, to se ne odnosi na ovoj Europskoj uniji, ali u Indiji, na primjer, Vrhovni sud upravo je donio presudu da, iako se djeca ne smiju ženiti, postoji zakon koji kaže ako mlada ima više od 15 godina, dozvoljeno je silovanje u braku. Znači postoje i pre, e, također prakse koje omogućuju sudačku diskreciju za umanjenje kazne, tako da su suci koji su podložni stereotipima će često e, gledati kao žene koje su krive, ona je kriva i ako ona nije baš savršena žrtva, može se i smanjiti kazna posebice to što se tiče kod e, e, adolescentica kao ona zavodnica i poticala na silovanje. Dakle, to zna znade biti ugrađeno i u pravne sustave. E, također, e, neki zakoni se odnose posebice na pitanje pristanka. Recimo i u mojoj zemlji i u nekim zemljama Europske unije postoje recimo to što se tiče Eh, adolescentica. Postoji veliki eh, razlike u zaštiti adolescentica od eh, seksualnog nasilja. Također postoje zakoni koji traže potvrdu svjedoka ili neke druge pretjerano problematične dokaze. Recimo ako treba tako posebnog doktora, on recimo nije dostupan u vašem okrugu, ali morate dati medicinske dokaze da to potkrepite i tako dalje. Znači, postoje postupovni načini kojim se sprečavaju žene da dobiju pravdu e, samo zato što sustav jednostavno ne funkcionira i nije dostupan. Znači, doista je bitno kako se sroči zakon. Govorili smo o optuživanju žrtava i također upiranju prstu žrtve i rekli smo da treba usredotočiti fokus na počinitelja. I upravo Istanbulska konvencija govori ne samo o pristanku nego o dobrovoljnom pristanku, consent given voluntarily, znači kao rezultat e, dobre volje e, e, žrtve, pristanka žrtve u kontekstu okolnosti, konkretnih okolnosti. Znači, pronašli smo te načine na koji su sročeni zakoni. Ako se oni sroče u smislu časti ili morala ili prava muškaraca na žensko tijelo ili tako dalje. Naprimjer, ako dadete E, izuzeće za kažnjavanje počinitelja nakon nekog sporazuma, to onda onemogućuje da se u buduće e, utvrdi e, počinjenje nasilja, nego će se ono samo dalje replicirati bez kazne. I omogućujete u svom pravnom sustavu E, kontrolu nad ženskom tijelom i počinjenost žene muškarcu, a što onda omogućuje i druge prakse u zakonu. Znači, e, dopuštenje za e, zločine iz časti, na primjer rani brak, nasilje u obitelji, radi se o podložnom položaju žene u društvu kako bi se uopće spriječilo da se razmišlja o tome. Znači ako postoje takvi zakoni koji su sročeni na takav način i koji konceptualiziraju nasilje na takav način, znate koliko onda teško dobiti pravdu kada živimo u našim društvima i viđamo tako nešto svaki dan. Također postoje neki zakoni koji suprotstavljaju seksi i nasilje. Tako, na u nekim zakonima se E, traži dodatno da se dokaže nasilje. Znači nije samo nije silovanje nasilje, nego treba dodati i treba dokazati dodatno nasilje. Znači kako to e, dokazati. Znači, što ako neko nema e, ozljede na tijelu zato što se nije borio, što znači da je dobrovoljno pristao zato što nije bilo dodatnih ozljeda koji pokazuju da se radilo o nasilju. Znači, odmah takav zakon e, traži previše dokaza na strani žene koje, koje ide protiv žene. Također, a, e, e, nasilje, naime, ako u zakon uključite da je silovanje a, zločini strasti, onda ste potpuno krivo krenuli. To nije stres, nego nasilje i to je onda već i zakon gleda sa muškog gledišta i to treba isto promijeniti. Zatim pitanje pristanka je nešto što je nerealistično. Ono što mi želimo napraviti gledajući te zakone, nadamo se da kad vi pogledate svoje zakone o nasilju prema ženama, da ćete početi razmišljati o tome da fokus treba biti na počinitelju. Ne o tome je li žena pristala na sekt, nego je li a, muškarac počinio nasilje. Znači, treba prebacivati način razmišljanja o nasilju, stavljanje e, fokusa na počinitelja, ne na žrtvu. Znači, a to treba postati njegova odgovornost, a ne njezina. Ne želimo da to bude u svim zakonima, ne samo o seksualnom nasilju, nego i u drugim e, oblicima nasilja nad ženama i djecom. Samo vrlo kratko da sažmem. Istanbulska konvencija, kao što znate, govori o seksualnoj diskriminaciji spolova. I to je upravo ono što je u korijenu onoga o čemu govorimo. Moramo nadići tu diskriminaciju i fokusirati se ponovno na počinitelje i, da, i odaljiti se od žrtava, a da e, žene ne budu u podložnom položaju. Slide is really an appeal. I moj posljednji slajd je zapravo poziv državama ili Europskoj komisiji i zastupnicima u parlamentu da daju svoju potporu ovome. Naime, želimo ukidanje svih zakona i praksi koje diskriminiraju žene, a to je također i gledajući definiciju silovanja i napada. Znači da, je, da se to ne definira kao bilo što što je povezano s dodatnim nasiljem. Naime, nadalje treba odgovarajuće službe odgovarajuće financirati ako želite da žene se jasno izjasne o tome i da im se omogući oporavak, treba doista imati taj takav pristup gdje se povezuju i e, rasa, invaliditet i, i tako dalje, a za što su potrebne specijalizirane službe. Želimo da svaka, e, svaka zemlja ima nacionalni plan, dobro financiran i dobro nadziran kako bi Istanbulska konvencija postala živući dokument i da se na tome konstantno fokusira pažnja i da komisija također ima strategiju za sprečavanje nasilja protiv žena i da se fokusira u suradnji sa parlamentom na to kako bi se Istanbulska konvencija u potpunosti poštivala. Ačiū ponė Vant ir visom pranešėjom. Antros šitos mūsų panelinės. Hvala svim e, govornicima koji su se uključili u ovu drugu raspravu. Zastupnici Europskog parlamenta sada imaju riječ, ali i zastupnici nacionalnih parlamenta. Gospođa Kozlovska, odbor za ravnopravnost, izvolite. Gospođa Kozlovska. Zahvaljujem predsjednice. Želim zahvaliti svim govornicima te čestitati svima na naporima uključujući posebice onima u Španjolskoj, naime, e, golemim naporima da se iskorijeni e, nasilje nad ženama u Španjolskoj, koji su doista legendarni. I cijela Europa e, sada gleda španjolsko iskustvo i želi iz njega učiti. Naime, teže je <laughs> nešto provesti djelo nego potpisati. Znači, želimo da sve zemlje ratificiraju Istanbulsku konvenciju, ali ono što je još važnije je stvarna implementacija. Jer to je ono što je stvarno teško. Želim dodati svoj glas eh, onima koji su govorili o počiniteljima. Pogledajte samo po ovoj prostoriji. Tu smo u većini žene i većinu vremena govorimo o tome kako pomoći žrtvama, kako zaštititi žrtve, kako ispitivati žrtve o njihovim iskustvama. I u toj raspravi gotovo se rijetko govori o počiniteljima. I drago mi je što Istanbulska konvencija sadrži odredbe o prevenciji i postupanja prema muškarcima, inače ćemo provesti sljedećih 20 godina o tome kako će žene raspravljati, na to kako će žene raspravljati o zaštiti drugih žena, a bez uključenja muškaraca. I još e, da e, prokomentiramo ono što rekla gospođa Petrovska o polskom e, poljskom iskustvu sa implementacijom. U Poljskoj postoji zakon o nasilju u obitelji Imamo i nacionalni akcijski plan, već e, imamo ga već nekoliko godina i on se provodi već godinama i svi ti programi i zakonodavstvo se stalno mijenjaju. Naše zakonodavstvo je prvo izmijenjeno i dopunjeno. E, tako da se kaže da počinitelj mora iseliti čak i ako je vlasnik e, imovine, odnosno vlasnik stana ili kuće. Gospodina Petrovska je govorila o tome kako smo e, promijenili način kaznenog progona e, silovanja, uveli smo nove kategorije kaznenih dijela, kibernetske nasilje ali 2015. kada smo ratificirali konvenciju, tadašnja opozicija sada u vladi, su bili protiv i zato je e, sada postoje opasnost da se Poljska povuče iz konvencije. Znači, e, drago mi je što je to na kraju vlada povukla i što je danas također potvrđeno da ipak Poljska neće se povući iz konvencije i molim da svi budete svjedoci ovdje. Čuli ste kako je gospođa iz Poljske rekla da Poljska se neće povući iz konvencije i nadam se da je govorila istinu. Zahvaljujem gospođi Kozlovskoj. Peter Reder iz Norveškog parlamenta, izvolite. Zahvaljujem. Eh, evo, na ovoj važnoj konferenciji. Ja sam iz Norveškog parlamenta i želio bih reći da smo ljetos e, usvojili konvenciju u Norveškom parlamentu i to je prošlo prilično glatko kroz parlament i mislim da je jedan od glavnih razloga za to bio e, taj što se konvencija ne smatra u norveškom društvu kontroverznom, niti je među norveškim političarima. I također mnogi od mehanizama iz konvencije već postoje u postojećem zakonodavstvu. Međutim, mi mjerimo e, nasilje u obitelji protiv žena posljednjih 15-20 godina i e, iz brojke od 20 posljednjih godina vidimo da su gotovo iste brojke ostao u zadnjih 20 godina. Znači, usprkos novom zakonodavstvu i svom osvještavanju i drugim e, mehanizmima, brojke zapravo nisu doista se smanjile. Znači, mislim da moramo uvesti učinkovitije mjere i to također trebamo činiti u Norveškoj koja je inače vrlo liberalna zemlja i obično zastupa prilično snažne stavove o tome. Ono što čemu Norveška treba više učiniti je staviti više fokusa i financiranja u istraživanje i također u osvještavanje i također treba nam više znanja kako bismo bili ciljaniji u našim operacijama u borbi protiv nasilja. Mislim da je konvencija doista važna, svakako zato što fokus se stavlja na počinitelja, ali čini još i nešto. Naime, dokida cijelo pitanje nasilja protiv e, žena kao nešto što je e, na razini individualnog počinitelja i kaznenog dijela i podiže to na razinu ljudskih prava. Znači, tu su nam potrebni još jači instrumenti. Možemo u tom smislu imati međunarodni pritisak, možemo se time boriti na isti način koji smo trebali godinama, kao što to su pitanje smrtne kazne i mučenja i bor protiv diktatorstva i mislim da možemo naučiti e, e, iz drugog rada po pitanju ljudskih prava i prenijeti to i na područje nasilja nad ženama. Tako da mislim da će doista ovdje se ostvariti stvarna promjena i mislim da ćemo imati novi instrument e, e, koji će nam pomoći u radu u skandinavskim zemljama, posebice Norveškoj. Hvala. Zahvaljujem. E, zastupnik, gospođa, zastupnica gospođa Irači Garcia. Zahvaljujem. Zahvaljujem panelistima u ove naše rasprave, njihove prezentacije pomogle su nam da dobijemo dobar pregled e, provedbe i stanja sa politikama, e, rodnim politikama u zemljama članicama Europske unije, kako bismo mogli pogledati kakav je napredak u provedbi Istanbulske konvencije, a to pokazuje i također što imamo na raspolaganju u borbi protiv rodnog nasilja, svi smo to čuli, mislim da se svi slažemo da je ovo vjerojatno najveći najveća bojka naših e, društava i u diljem svijeta Europske unije da se nekog ubija zato što je žena i zato trebamo se što je više moguće uključiti u tu borbu. Mislim da bi bilo prilično opravdano pozvati zemlje članice i vaše institucije i sve institucije da e, ojače ove napore. U od prezentacija e, čula se poziv na Europsku direktivu o sprečavanju nasilja, rodnog nasilja i to je nešto na što pozivaju neki zastupnici Europskog parlamenta već neko vrijeme. I mi vjerujemo da je takvo zakonodavstvo ključno i nužno i smatramo da Europska unija treba usvojiti zakonodavstvo u tom smislu. Te se vodi jedna rasprava o tome ima li Europska unija ovlasti to učiniti. Postoje druga područja u kojima Europska unija nema konkretne ovlasti, pa je ipak usvojila zakonodavstvo. Znači sve je moguće u politici, ako postoji dobra volja. Znači još jednom ponavljam, to je doista važno pitanje i Treba nam e, jedinstvena definicija žrtava rodnog nasilja na razini Europske unije. Bez zajedničke takve pravne definicije za cijelu Europsku uniju biti će vrlo teško usvajati zajedničke politike koje bi se onda primjenjivale u raznim zemljama. Dakle, ako e, u jednoj zemlji je žrtva rodnog nasilja definirana na ovaj način, a u drugoj zemlji je to dizinirano na ovaj ili onaj način, kao recimo e, prosječni redovni zločin, onda je teško djelovati, znači ovisno o definiciji kaznog djela. Dakle, mislim da bismo e, dakle e, ovo današnje događanje e, mogli shvatiti kako bismo e, prenijeli ovaj zahtjev Europskoj komisiji od strane Europskog parlamenta i nacionalnog parlamenta, nacionalnih parlamenta da trebamo takvu definiciju zajedno s kolegicom Pilar iz Španskog parlamenta slažem se, e, vjerojatno se slaže da sami zakoni nisu dovoljni da se borimo protiv ove kuge našeg društva, ali bez zakona smo još slabiji. Znači, kada to odradimo, onda možemo dati sve od sebe kako bismo nastavili zahtijevati i tražiti sve ono što nam je potrebno da osiguramo da to doista funkcionira u praksi. Ali evo još jednom, bez zakona koji će nam dati potporu nećemo puno postići i mislim da je pred nama zadatak e, borbe protiv e, nepravde u društvu, a za što moramo imati politike i zakone koji će nam omogućiti da ponovno uspostavimo pravdu i jednakost kao i druge temeljne vrijednosti Europske unije. Zahvaljujem svima koji su nam se preključili iz nacionalnih parlamenta poslije podne i hvala vam što ste nam se preključili u ovom važnom zadatku koji je pred nama. Ačiū, ponė Iracija, dabar noriu suteikti žodį, ponje. Hvala, Iracija. Elze iz Portugala, izvolite. Boa tarde, senhora Presidente. Eu começo por dizer... Dobar dan, Gospođo predsjednice, kao prvo želim reći da je moja zemlja bila prva u Europskoj uniji koja je ratificirala Evropsku, e, Istanbulsku konvenciju 2013. Borba protiv nasilja na ženama i obiteljskog nasilja je nešto što je u Portugalu važno na svim razinama vlade. Imamo godišnje statističke podatke o prijavama u policijskim postajama i pokazuje koliko je teško registrirati e, takve e, prijave. Jedna od e, četiri žene su E, žrtve e, takvog nasilja. 30 e, žena 2017. je bilo ubijeno od svojih muževa ili partnera. E, obiteljsko nasilje je kazneno djelo i zato se sve više razbija tišina i sve više žrtava je dovoljno hrabro kako bi e, prijavilo takvo nasilje. Imamo mreže za potporu žrtvama obiteljskog nasilja, ali i žrtvama e, ženskog spolnog sakačenja i druge vrste nasilja isto tako e, i nasilja nad LGBT grupama. E, temeljno je na svim razinama da se e, odgovor da na razini gdje se zapravo nalazi žrtva. Kao nacionalni plan parlament ima temeljnu ulogu u tome. Često imamo saslušanja sa dionicima kako bi, bi nam pomogli da izradimo zakone. E, jedan takav zakon koji je izveden iz Istanbulske konvencije želi zaštititi djecu e, kao žrtve obiteljskog nasilja. E, taj zakon kaže da djecu treba zaštititi bez oduzimanja majci ako je moguće do, u zakonu se govori o tome koji je, koja je odgovornost roditelja zato što su obično prve žrtve e, djeca. U ovom trenutku donosimo i proračun e, na temelju roda e, u svim područjima javne politike. To je jedna novost u našem zakonodavstvu. Proračun za obiteljsko nasilje je povećan imamo jedan nov sustav koji promiče ravnopravnost e, i građanstvo u školama. U ovom području smo vidjeli da se e, protiv svega možemo boriti u školama. Naravno, moramo imati i zakone, ali oni nisu dovoljni sami za sebe, nego trebamo i promijeniti mentalni ustroj. Ako nemamo hrabrosti da rano uđemo u škole i da kažemo našoj djeci da možete imati jedan odnos s nekim bez dominiranja i da i kada kažemo djevojčicama da ljubav ne znači da e, smo podređeni nekome E, mi e, ćemo pobijediti u toj borbi, a Europski parlament mora biti dovoljno snažan u svojim politikama, mora pozivati na snažne zakone, ali istovremeno moramo imati programe koji će poticati promjene e, mentalnog ustroja. Hvala lijepa. Sada u ime gospodin Stipek. Hvala vam lijepa. Radi se o vrlo zanimljivoj raspravi Gospođa Stipek. Izgleda da su dva mikrofona upaljena ovdje u prostoriji. Ako... Ovdje govorimo o nasilju nad ženama, djeci, starijim osobama, ali glavna tema jest Istanbulska konvencija. Ono o čemu se ovdje primarno radi E, jest e, nasilje nad ženama. Ali to je vrlo e, preporno pitanje. Mnoge države imaju problema s tom konvencijom. Da, konvencija se bavi nasiljem nad ženama, međutim ona se temelji i na rodnoj ideologiji koja nije u skladu s načelima mnogih osoba uključujući i konzervativne političare. Ne možemo stalno govoriti o tome koliko je dobar taj dokument kad mnogi od njegovih članaka su neprihvatljivi za određene ideologije. U Norveškoj primjerice ljudi su uspjeli pokazati koliko je smiješna ta rodna ideologija. Uvođenje u nacionalno zakonodavstvo pojmova koji su u sukobu s, tim nacionalnim zakonodavstvom, uključujući i pojam roda, je nešto što je vrlo opasno. Bojim se da se radi o kršenju ugovora o Europskoj uniji. Ovaj dokument i pritisak da se on ratificira uzrujava ljude u središnjoj i istočnoj Europi i e, dijeli Europsku uniju. Mislim da je obiteljsko nasilje nešto što treba riješiti unutar države članice, treba postojati zaštita žrtava treba postojati prevencija, trebaju postojati i kampanje, ali trebamo kvalitetno nacionalno zakonodavstvo. Države članice ne smiju ratificirati ovu konvenciju. Trebamo različitu vrstu dokumenta, trebamo bolji dokument. Obiteljsko nasilje je stvarno e, užasno i dramatično ali način e, da ga riješimo jest e, da se koncentriramo na e, vrlo dobre odnose među ljudima. Gospodin leda je govorio o 20 godina zakonodavstva koji, koje nije uspjelo promijeniti te brojke. Radi se o ideologiji. Ono što mi trebamo jest da se pozabavimo sa stvarnim problemima. Vrlo često se počinitelji oslobađaju zahvaljujući nekom drugom zakonodavstvu. Mislim da morate poslušati ljude iz središnje istočne Europe e, i koji imamo kršćanske korijene. Mi ne želimo tu rodnu ideologiju. E, žene i muškarci su stvoreni jednakima i ravnopravnima ali ima stvari koje žene mogu učiniti bolje, a muškarci koji se brinu za žene mogu e, se dobro za njih pobrinuti. Hvala vam lijepa. Mėly kolegos, čia yra Europos parlamentas i gali i įvairių nuomonių. Da, e, vidimo da se uzbunili duhovi. E, čuli smo različita mišljenja i također, ja dolazim iz Litve, to je također zemlja u istočnoj Europi i također sam katolkinja i uvjerena sam da ni u jednoj zemlji se nasilje nad ženama ne može opravdati niti tradicijom, a niti vjerskim razlozima. Moramo se e, sve svoje snage e, zajednički upotrebiti kako bismo suzbili ovo zlo. A sada dalje. E, zastupnice iz Rumunjske. Izvolite. Ja sam iz Rumunjske, e, to je zemlja u središnjoj istočnoj Europi i čast mi je što sam danas ovdje dio ovog velikog događaja i vidim da ima mnogo prijatelja, Geraldine, Liza, prijatelji iz mreže za oslobađanje od nasilja i mnogih udruga koje su mi pomogle tijekom godina, što mogu danas izvijestiti da Romunjska ne samo da je potpisala konvenciju, nego ju je i ratificirala i sada smo u punom postupku učinkovite provedbe Istanbulske konvencije, što znači da činimo sve što treba kako bismo izmijenili primarno i sekundarno zakonodavstvo kao i tercijalno zakonodavstvo. S obzirom na vrijeme koje mi je dano, dati ću vam samo nekoliko primjera, bilo da govorimo o e, zabrane prilaženja e, u, skladu sa člankom 52 konvencije ili sve vrste uznemiravanja imamo mnogo zakonodavstva koji se bavi time ili ako govorimo o uključivanju e, rodnog naselja i e, rodne perspektive uključivanja rodne perspektive u kurikul ili da damo da, da pružimo dovoljna sredstva za sigurne kuće kada izrađujemo zakone koji su važni, ja sam pravnica, ali svejedno, način na koji se provode ti zakoni jest e, ključni aspekt. I mislimo da je potreban pravni okvir važan korak u našoj borbi protiv nasilja i govoreći u ime moje zemlje, kao što je bila uspješna naša borba u podršci e, postupku ratifikacije, tako e, se nećemo predati kada se radi o dobrom zakonodavstvu. Svejedno mislim da trebamo poduzeti mjere kako bi spriječili nasilje prije nego što se ono dogodi i drago mi je što sam čula da se e, usredotočujemo na to pitanje, a nevladine udruge koje ovdje e, zastupaju e, ljudi iz moje zemlje, mislim da oni rade nevjerojatan posao, moramo im uvijek dati zahvalnost na njihovom izvanrednom radu Mislim da su obrazovanje i prevencija jako bitan korak u toj borbi, jer je bolje spriječiti nego liječiti e, posljedice takvog nasilja. Nastavit ću zagovarati u svim svojim svojstvima e, te napore, jer mislim da nijedan napor nije prevelik e, kada idemo prema jednom društvu koje je oslobođeno nasilja i kada žene uživaju jednaka prava kao i muškarci. Dakle, trebamo e, potpuno iskorijeniti nasilje iz našeg e, društva. To je ljudsko pravo i to svi moraju shvatiti, a opet milijuni žena i djevojčica e, trpe od nasilja i u zonama sukoba, bilo da je to u zajednici ili kod kuće. Uz pomoć Istubulske konvencije možemo donijeti ruci pravde počinitelje i na taj način iskorijeniti nasilje nad ženama. I zato je Istanbulska konvencija dobra platforma za razgovor između država članica i susjednih zemalja. Čak i s jednim događajem kao što je ovaj danas, kada učimo jedni od drugih, e, je dobar način suradnje. Na kraju bih vas sve zamolila da mi se pridružite i da Kažemo danas da zaustavljanje nasilja naš glavni cilj i zadatak jer nasilje vodi k nasilju. Hvala lijepa. Ačiū ir dabar noriu suteikti žodį e, FAM komiteto nariai polje Valinai. A sada dajem riječi gospođi Valini koja je e, zastupnica u parlamentu odbor za žene. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. E, stvar e, koja mi se zaista čini opasnom jest da e, čujemo neka stajališta kao što smo ovdje čuli od nekih zastupnika koje mislim da nisu primjerene. Španjska je se pridružila i ratificirala je e, Istanbulsku konvenciju koja je stupila na snagu 1. kolovoza 2014. Ja mislim da i vlada i e, zemlja ne provode tu konvenciju ili joj možda suci nisu pročitali. Konvencija nije došla onima do kojih je trebala doći. I to vidimo i danas e, s ovim e, s, ovim, s ovom presudom protiv Branka o kojoj je govorila gospođa Basko. Pet e, muškaraca, mladih muškaraca, dva e, vojnika, jedan e, karabinijer koji su već prije bili optuženi za napad i pljačku su silovali jednu djevojku. A sudac je prihvatio E, jedan, jed, jedan izvještaj e, privatnog e, detektiva i nije priznao ono ostale dokaze koje su bile na Whatsappu i slično koje su, posto, koje su postojale u mobitelima samih napadača. Dakle, na kraju je ta djevojka bila napadnuta zbog kao okrivljena zbog toga što je bila silovena. Dakle, sadašnja vlada pokušava pružiti zaštitu e, djece ali e, također se e, dodjeljuje dijete i osobi koja je, koja je počinila nasilje. Jedna djevojčica od pet godina je ubijena jer je dana e, ocu bez autorizacije suca. Jedna majka je ubijena dok je išla po dijete u školu od strane svog partnera. Mislim da trebamo i jednu direktivu protiv uznemiravanja kao što smo rekli i u drugim raspravama, ali to nije dovoljno. Ja mislim da mi žene moramo prevladati političke i ideološke razlike koje nas dijele. Ovdje govorimo o svojoj zemlji Španjolskoj. Ne postoji ni jedna stranka koju vodi žena. Sve vode muškarci. Zato postoji određeni patrijarhat i u političkim strankama. Žene se moraju ujediniti u ovoj borbi bez obzira na ideje i ideologije. Jer se radi o zaštiti naših prava, naše ravnopravnosti i to nije nešto što možemo zaboraviti. Onda imamo i e, politike rezova mi u Europskom parlamentu ne smijemo e, dozvoliti da e, se provode rezovi e, kada se radi o ovim pitanjima. To su prve stvari gdje vlade režu proračun. Željela bih podsjetiti na e, posljednje izvješće e, Španjolskog vijeća koji kaže da više od 90% žena je trpilo od neke vrste i psihološkog nasilja, ne samo fizičkog nasilja i e, tu treba e, obrazovati i suce jer se e, tu provodi to, tu se provodi istraga nad samim žrtvama nad ženama i zato žene više ne prijavljuju nasilje i nisu zaštićene razmišljamo o tome bez obzira na konvenciju Postoji jedno pitanje obrazovanja, osvješćivanja i osposobljavanja samog pravosudnog tijela i sudaca, jer postoje situacije koje su zaista skandalozne. Hvala, gospođa Afroditi stampoli iz Grčkog parlamenta. Izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Dame i gospodo, u Grčkoj imamo zakonodavstvo 2006. E, za e, progon e, obiteljskog nasilja. Obiteljsko nasilje je vezano uz žene, nemojmo se zavaravati, ono je na temelju roda. Većina e, takvih slučajeva se odnosi na žene. Postoji progon silovanja u braku koje e, predviđa privremene mjere protiv počinitelja. Isto tako imamo hitni telefon koji radi 24 sati e, dnevno, imamo sigurne kuće za žene i njihovu djecu, a imamo i e, centre za savjetovanje. Te centre financiraju programi Europske unije. Imamo i e, odredbe za kaznenu medijaciju. To se provodi, međutim, e, to se i kritizira. Od 2017. mi smo prenijeli i direktivu 29. od 2012. Europske unije koja je vezana uz diskriminaciju, e, vezanu za rasu, rod, e, podrijetlo, seksualnu orijentaciju, identitet, e, invaliditet ili bilo koju drugu situaciju. Naše ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava je e, ustrojilo i jedno tijelo za odštetu. I zato smo mi e, ratificirali Istanbulsku konvenciju 17. studenog. U stvari smo započeli proces savjetovanja i do kraja 2017. i početkom 2018. glasovat ćemo o e, određenom o, tim pitanjima. Osim e, ratifikacije e, te konvencije, taj prijedlog zakona sadrži i neke odredbe koje će osigurati da sve odredbe vezane za obiteljsko nasilje, nasilje uključe i osobe E, koje, su e, e, u istospolnim zajednicama. Mi smo zabranili pravo da se nosi oružje, a također smo pokušali osigurati da uvedemo mjere za praćenje ovih, e, provedbe ovih odredbe i prikupljanja statističkih podataka e, u redovitim razdobljima. 2018. moramo riješiti problem financiranja tih sigurnih kuća i centara koji podupiru žrtve nasilja. Trebamo ih financirati bilo putem državnog proračuna, a nakon toga ćemo imati nove e, politike i moći ćemo to učiniti i putem financiranja kojeg primaju sve žene sve države koje su ratificirale konvenciju. E, slažem se sa prethodnim govornikom koji je rekao ili koja je rekla da je zakonodavstvo preduvjet međutim da je ono što je bitno jest riješiti se zabluda i e, stereotipa koji su vezani za žene te moramo biti u stanju e, imati dobre rezultate samo ako e, svi vjeruju u istu stvar. Hvala vam lijepa. <clears throat> Grazie, Presidente. <laughs> Hvala sada gospođa Juto, izvolite. Gospođa predsjednice, prošle subote biti će 25. studenog, dakle biti će svjetski dan protiv nasilja nad ženama i ja kao i mnoge moje kolegice e, ćemo, ćemo, biti, ćemo predsjedati nekim događajima vezanim za ta pitanja. Ja ću ići u jednu školu i govorit ću učenicima kako bi ih ohrabrila, posebno djevojke, da prijave one e, neke činove nasilja. Jer, kao što smo rekli, moramo početi od mladih, moramo početi od obrazovanja, ali morat ću objasniti da treba danas mnogo hrabrosti u Italiji kako bi prijavili takvo nasilje, jer 85% žrtava nasilja ne prijavljuje nasilje. Zašto? Jer on jer instrumenti nisu dovoljni. Iako postoji dobro zakonodavstvo, nemamo dovoljno instrumenta. Govorim o velikom nedostatku sigurnih kuća na samom području. Imamo ih pre, premalo. Kada govorimo o obiteljskom nasilju, međutim na području, posebno u provincijama, ne govorimo o velikim gradovima, nemamo takve E, sigurne kuće i onda što čine žrtve obiteljskog nasilja? Šute. Kada govorimo o e, odšteti za e, slučajeve uhođenja koji nekada nisu ozbiljni, ali nekada jesu vrlo teški i koji, e, koji mogu završiti i femicidom. Kada govorimo o odšteti, a da onda obrišemo samo kazneno djelo, onda je jasno da 85% žena ne prijavljuju nasilje. I zato moramo paziti da zaista postoji i od strane politike dobro, dobar nadzor kako bi e, zakoni koje dijelimo i koje smo donijeli i odobrili u parlamentu, jer po ovim temama ne smijemo imati različite, različita viđenja jer i u talijanskom parlamentu se e, jednim glasom ratificirala konvencija i zato mislimo da imamo globalnu volju da interveniramo kada se radi o ovoj temi. Trebamo pratiti situacije kako se ne bi dogodilo da nedostatak učinkovitosti primjene neke odredbe zapravo anulira samo, samu odredbu. Mi ratificiramo konvenciju, E, izrađujemo dobro zakonodavstvo, ali moramo paziti zato što i dalje moramo pratiti provedbu tih zakona kako bi zaista e, bili učinkoviti i korisni ženama. Hvala. su tekti u žodju ponje Ana, e, Ana Verešnova. Hvala, gospođo Ajuto. A sada gospođa Verešnova iz Slovačkog parlamenta. Izvolite. E, Hvala vam. Čuli smo o nekim iskustvima žena i mnogo znamo ženama žrtvama nasilja. Tijekom 20 godina pomažem djevojkama su bile žrtve nasilja od strane njihovih očeva, na primjer. U a Istanbulska konvencija ne bi trebala tu stati između nas Ako Istanbulska konvencija predstavlja problem za određene e, države, onda zbog e, djevojaka i žena za koje se brinemo ne smijemo e, tjerati te zemlje na usvajanje. Pozdravljam to da je naše slovačko ministarstvo pravosuđa željelo provesti raspravu vezano uz ta pitanja. Shvaćam da je ministrica željela čuti razmjenu mišljenja. Imamo dva načina razmišljanja u Slovačkoj. Oni koji žele brzu ratifikaciju i oni, druga skupina stručnjaka koji ne žele ratifikaciju konvencije. Ja E, pripadam drugoj skupini. Ja ću i dalje nastavljati pomagati ženama, e, žrtvama nasilja, onako kako to činim utra na trak 10 e, i 20 godina. A ja govorim iz iskustva kad kažem da je da ova konvencija nije najbolji način da se napreduje. No, Neki mm, misle da oni koji su protiv e, konvencije se ne e, znači usprotivljavaju obiteljskom nasilju. Imali smo u Slovačkoj e, izglasivanje zakona, obiteljskog zakona u Slovačkoj vezano uz obiteljsko nasilje. Imali smo podršku od 130 zastupnika od 148 zastavnika i imali smo zaštitu žrtava uključujući i žene te e, imali smo također i pripadajući proračun vezano uz to. Sigurne kuće, savjetovanje, to je u svakom slučaju potrebno te to je ono što moramo pružiti žrtvama nasilja, e, nasilja. To već imamo u našem nacionalnom zakonodavstvu. Moramo naspraviti sa raspravom i demokracija je također e, u raspravi. A sada gospodin Urtasun, e, član odbora za žene. Zahvaljujem svima onima koji predstavljaju svoje nacionalne parlamente. Ova rasprava je izuzetno važna. Što se tiče ove Istanbulske e, konvencije, to je neobhodan instrument. E, to izaziva određene kontroverse što se tiče područja primjena ove konvencije. U okviru europskih institucija želimo da područje primjene bude što šire. Imamo znači cijeli niz potrebnih stvari kako bismo napredovali na području zakonodavstva u državama članicama. Moramo imati i međunarodni okvir. Moramo također imati e, e, isto tako i u budućnosti osmišljanje zakonodavnog e, okvira koji će nas prisiliti da napravimo stvari. Ovaj instrument je dobar, ali on ne smije biti E, isprika te ratificirati, a ništa raditi nakon toga. To je ono što želimo poslati kao poruku nacionalnim e, parlamentima. Da, treba ratificirati konvenciju, ali stvari se ne smiju tu zaustaviti. To ne smije biti isprika. Tražimo djelovanje na svim razinama. Zakoni su potrebni, to su preduvjeti, no e, to nije dovoljno. Trebamo vidjeti kako će to biti provedeno u e, kontekstu vrlo teške realnosti. Rod je realnost, smrt tih žena je realnost. Ja ne razumijem da sad ovdje govorimo o nekoj ideologiji no želio bih insistirati na nečemu. Radi se o nasilju nad ženama koja je, koja je posljedica sve većih e, neravnopravnosti i to vidimo u radovima parlamenta. Institut za ravnopravnost šansi prilika i kad vidimo studije onda E, vidimo da je situacija ili ista, stagniramo ili čak imamo i nazadovanje vezano uz ravnopravnosti na području plaća i tako dalje. Čini mi se da u Europi jačamo ove patrijarhalne modele u društvu. Taj povratak e, patriarhalne ideologije je zapravo nešto što je dio i ovog aspekta nasilja. Trebamo prije svega djelovati na uzroke, a radi se o neravnopravnosti muškaraca i žena u cijelom nizu područja mi smo suočeni sa jednom ozbiljnom situacijom. E, ravnopravnost se ne povećava u EU, ne zato što nismo e, ambiciozni, na primjer u našem parlamentu, no na primjer u vijeću se to blokira vezano uz porodiljni dopust, vezano uz kvote i tako dalje. To u vijeću ne napreduje kad govorimo o cijelom nizu prijedloga zakonodavnih akata, to je blokirano na nivou vijeća. E, trebamo reći e, znači nacionalnim parlamentima i njihovim predstavnicima da također trebaju vršiti pritisak i na nacionalni razini na svoje vlade kako bismo napredovali. Ta suradnja je izuzetno važna kako bismo e, nadišli te blokade i kako bismo napredovali na području ravnopravnosti. Hvala.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 su već rekli predstavnici e, Španjolskog parlamenta i kongresa, moram reći da se o ovom e, dosjeu e, razgovara na najvišoj razini. Imamo znači taj organski zakon iz 2003. godine, također 2004. godine zakon vezano uz nasilje, borbu protiv nasilja, te također imamo status žrtve. Imamo također i zakon o zaštiti djece. Mi smo, kako bismo bolje zaštitili djecu, e, izmijenili u više navrata i kazneni zakon. Te smo unijeli cijeli niz elemenata Istanbulske e, konvencije, na primjer zabrana e, maloljetnih brakova i tako dalje. 2014. godine mi smo ratificirali Istanbulsku konvenciju i od tada smo znači poduzeli cijeli niz mjera provedbe, neke su zakonodavne narave, a druge upravne naravi u okviru raznoraznih protokola i tako dalje. Tu imamo znači pakt, državni pakt protiv obiteljskog naselja, o tome smo već nešto govorili i imamo dva doma u eh, španjolskom parlamentu. Vidjeli smo E, što je napravljeno već u kongresu, a u senatu smo također usvojili taj državni pakt. Kao što je već bilo i rečeno, to je u e, znači u ide u zapravo u korist svima, a svi su zapravo radili kako bi se e, postigao kompromis. Svi su pokazali svoju političku volju da se napreduje na ovom području. Kao što smo rekli također i jednu milijardu eura smo imali kao dodijeljena sredstava u okviru e, višegodišnjeg proračuna. Imamo cijeli niz važnih mjera, uspostavili smo e, cijelu strukturu, a također smo i prilagodili i instrumente kako bismo to prilagodili e, novim realnostima. 25. ćemo imati e, znači i dan protiv rodnog nasilja. Te u tom svjetlu si postavljamo pitanje kako u to sve uključiti i maloljetnike. Mi imamo u našem državnom paktu e, sporazumu znači cijeli niz mjera gdje imamo ciljano maloljetnike i maloljetnice, djevojke, djevojčice, radi se o najranjivijoj skupini. Moramo imati također i nadzor, e, imamo mjere nadzora e, nad društvenim mjerama i društvenim mrežama. Način na koji djeca provode svoje vrijeme. Djeca moraju moći izaći iz tog ciklusa, iz tog kruga nasilja. Usredotočili smo se također i na prevenciju kroz obrazovanje. Talijanski predstavnici su to rekli. Imamo također i edukaciju u školama, no isto tako i izvan škole. također uključujemo i to nove, te nove tehnologije. Moramo također e, educirati ne samo profesore, edukatore, nego i e, roditelje, operatore, telekomunikacija, također policijske snage, službenike u okviru e, ministara pravosuđa, psihologe, socijalne službe i tako dalje. Mi smo e, pokrenuli kampanje e, gdje imamo ciljano djelovanje na samu djecu. A na kraju željela bih zaključiti gospođo predsjednice da smo pokrenuli cijeli niz mjera te smo ojačali ono što već postoji kako djeca ne bi bila korištenja kao e, oružje od strane očeva i to uveli smo cijeli niz mjera e, tijekom kaznenog postupka. Imamo znači susrete, ali samo u specijaliziranim točno utvrđenim mjestima. Znači, e, što se tiče e, samog skrbništva ne možemo nametnuti automatsko dvostruko skrbništvo. Isto tako imamo i cijeli niz mjera što se tiče e, pomoći, imamo pravnu pomoć, ali sada i psihološku pomoć. Moramo isto tako prekinuti taj krug nasilja među mladima. Zahvaljujemo vam na ovoj konferenciji. To nam omogućuje razmenu dobrih praksi. Moramo vidjeti što mi svi radimo u našim društvima kako bismo ostvarili društvo budućnosti bez nasilja. Hvala. Željela bih e, zatražiti od vas da budete kraći. Imamo dugu listu govornika. Vrlo je važna ta razmjena dobrih praksi između Europskog parlamenta, nacionalnih parlamenta i tako dalje. Sada gospodin e, Goranek, e, član Slovenskog parlamenta. Slovenija je pod potpisala Istanbulsku konvenciju 8.9.2011. godine. Ratificirala 2015. godine. Ja bih kratko želio objasniti kako smo e, proveli i provodili Istanbulsku konvenciju do sada, a prelazim na slovenski. Spravili smo spremembe zakona Usvojili smo izmjene zakona o sprečavanju nasilja u obitelji. Također usvojili smo izmjene i dopune kaznenog zakona i sa posljednim izmjenama kaznenog zakona smo ponovno utvrdili pitanje prisilnih e, brakova i također uhođenja, uključujući puteve elektroničkih komunikacijskih sredstava, tek te E, zlouporaba osobnih podataka bez zakonskog temelja ili i također još e, neka druga pitanja. Također usvojena je i rezolucija o nacionalnom programu jednakih e, mogućnosti za muškarce i žene koja među prioritetima ima također i nultu stopu tolerancije nasilja prema ženama. Također konkretne prioritete, ciljeve i mjere u ovom području još ćemo donijeti u rezoluciji o nacionalnom programu sprečavanja i, u, i dokončanja nasilja u obitelji i nasilja nad ženama. Ta je rezolucija u pripremi i uskoro će biti usvojena. Evo, još nekoliko projekata u ovom području i na ovom temelju u Sloveniji. E, kao prvo to je projekt nasilja nad ženama. Drugo, e, e, projekt zaustavljanja nasilja na internetu nad ženama i djevekama, zatim potpora nevladnim udrugama za ravno jednake mogućnosti, ispričavanje nasilja i dopustite evo da na kraju još iznesem neke statističke podatke koji ima policija iz ovog područja, a koje se odnose na razdoblje nakon usvajanja, odnosno ratifikacije Istanbulske konvencije. Je bilo prekrškov. Dakle, elementi nasilja u obitelji u tom razdoblju jesu u padu, ali ne znatno. E, zato mogu sa zadovoljstvom reći da je e, broj kaznenih dijela počinjenih u u obitelji, a u kojima je žrtva bila ženskog spola u ovom razdoblju ipak e, bio u padu. Hvala. Ačiū labai. Kolegos, mes e, e, Hvala, dragi kolege. Sada ćemo završiti naš drugi panel o aktualnoj situaciji i stanju u državama članicama. Pet govornika će se moći, će moći znači uzeti riječ tijekom trećeg panela, oni koji nisu sada dobili priliku da govore. Imamo pet članova nacionalnih parlamenta koji su na listi. Sad, zatvaramo taj popis govornika. Kao što su neki kolege već rekli, moramo vršiti i pritisak na vijeće. Svi znamo da sada imamo e, Estoniju koja predsjeda Europskom unijom, a drugih šest mjeseci će biti Bugarska i zbog toga se želim obratiti e, bugarskom i estonskom predsjedništvu kako bi se usvojile odluke na području borbe protiv nasilja nad ženama. Sada prelazimo znači na sljedeći panel Istanbulska konvencija u svjetlu e, e, pristupa Europske unije konvenciji. Gospođa Liza Obvir je član Estonskog parlamenta, zatim imamo i gospođu Gulsun Bilhem, ona je E, dio parlamentarne skupštine Vijeća Europe, gospođa Laura Albu, koja je dio europskog e, lobija žena, Europeans Women's Lobby. To su naše govornice u ovom zadnjem panelu.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 riječ sada gospođi Lizi Ovir. Ona je član odbora za pravo europska pitanja u Estomskom parlamentu. Gospođo Ovir, imate sedam minuta. Uh, first... Gospođo predsjednice, dame i gospodo, prije svega vam želim zahvaliti na ovoj e, inicijativi i pozivu. Ja ću sada prijeći na moj prekrasni materinji jezik estonski. Istanbulska konvencija je usvojena u Znači, e, listopadu 2011. godine, ali mi smo to potpisali 2014. godine. Krajem e, listopada ove godine smo imali podvrđivanje komisije. Želimo e, ovdje stvoriti Europu bez nasilja nad ženama u bilo kojem obliku, te stvoriti pravni okvir borbe protiv nasilja i promociju ravnopravnosti žena i muškaraca. Isto tako govori se o tome da ima previše obiteljskog nasilja u Europi. A što se tiče konvencije ne radi se o obiteljskom problemu nego o socijalnom problemu, društvenom problemu. Države se trebaju pobrinuti za rješavanje tog problema. Obiteljsko nasilje je također e, prisutno u e, u velikom broju u Estoniji. 50% žena su sudjelovale u nekom obliku takvog nasilja. Naravno, stanovništvo kritizira takve e, činove, no neki smatraju da je to e, neizbježivo. I vrlo često se prokazuju i žrtve. 40% osoba smatra da je žrtva djelomično kriva za takvo nasilje. A isto tako, u 70% slučajeva radi se o e, nasilju između supružnika ili bivšeg e, supružnika supružnika. 89% e, počinitelja su muškarci. Nakon ratifikacije konvencije proveli smo u Estoniji e, studije kako bismo vidjeli koja je ozbiljnost e, pitanja kojima se e, bavi sama konvencija. Jedna studija iz 2015. godine je pokazala da fizički ili psihički problemi nasilje psihičko i fizičko je nešto E, što su proživjele 71 tisuća žena, isto tako 18 tisuća žena su e, imale iskustvo psihičkog nasilja. Službe podrške ženama su izuzetno važne. To daje mogućnost da ste e, žene izbjegnu i udalje se od nasilja. Isto tako da se e, da provedu život bez nasilja. Isto tako smo imali 2016. godine studiju koja je govorila o gospodarskom utjecaju nasilja. To predstavlja troškove za državu, za pojedince, za tvrtke. Država e, također plaća sve troškove koji se tiču kaznenog progona i tako dalje. No, e, te također e, pomoći u okviru socijalnih e, službi, no žrtve imaju posljedice i materijalne i psihičke tvrtke od toga imaju štetu. Rezultat svega toga je da su troškovi obiteljskog nasilja 116 milijuna eura godišnje, a ne možemo staviti brojku i neprocjenjivi su životi koji su izgubljeni. Borba protiv nasilja je prioritet u Estoniji. Znači imamo konvenciju za ratifikaciju u parlamentu Tijekom eh, tog prijelaznog rastoblja smo imali izmjena zakona vezano uz pomoć eh, žrtvama, imali smo izmjene i kaznenog zakona. Mi smo također i bolje regulirali eh, pitanje vezano uz centre za pomoć. Mi želimo pružiti potpune usluge žrtvama te također im omogućiti pristup takvim e, službama, takvim odjelima, no također i financiranje. Imali smo izmjene kaznenog zakona. Do sada su postojale neke manjkavosti u e, e, znači zakonu u Estoniji vezano uz seksualno spolno sakačenje žena, uz e, maloljetne brakove i tako dalje. A naravno ovo pitanje zlostavljanja i uznemiravanja je nešto što je vrlo prisutno u medijima. u okviru svojih funkcija u e, Eustoskom parlamentu. Ja sam se bavila e, ratifikacijom konvencije iz Istambula i što se tiče amandmana vidjela sam da neke stvari nisu bile uključene od početka. Nismo imali zakone kojima se reguliralo seksualno spolno zlostavljanje. 16% e, žena e, starije od 15 godina su e, se našli u nekoj od takvih situacija a e, jako puno žena su izložene raznim oblicima e, seksualnog nasilja. Svaka treća zemlja dodirive, neželjeno dodirivanje i uznemiravanje i tako dalje to pokazuje da je to nešto što se previše lagano prihvaća. A iako to naravno djeluje i na privatni i profesionalni život žrtve. Što se tiče sudske prakse, Imali smo samo jedan e, predmet pred sudom u Estoniji i zbog toga je bilo jasno da e, to nije bilo prije regulirano e, seksualno spolno zlostavljanje je bilo zabranjeno no u praksi žene nisu bile zaštite. I zbog toga naša prva zakonodavna inicijativa je bila da reguliramo spolno zlostavljanje, uznemiravanje. Vidjeli smo nakon toga da je to bio dobar izbor. Tijekom prvih e, šest mjeseci nakon stupanja na e, e, snagu i usvajanja takvog zakona imali smo 50 takvih tužbi. No, mogu reći da Estonija koja je napravila veliki korak naprijed, mi smo na početku. Estonija je pokazala da želi e, podržati žene, kazniti počinitelje nasilja i također je važno da se o tome raspravlja i u medijima u raznim forumima. Znam da smo napravili veliki korak naprijed kako bismo senzibilizirali e, cijelo estonsko stanovništvo na ove probleme. No, kad vidimo što se događa u svijetu, onda vidimo da još puno je posla ostalo pred nama. Hvala. A sada riječ ima gospođa Bilgen, koja je opća izvjestiteljica za nasilje e, nad ženama u e, Vijeću Europe, parlamentarna skupština. Hvala, gospođo predsjednice, dame i gospodo. Kad vidim kad to kažem, onda vidim da ima više e, žena nego muškaraca u dvorani i to je uobičajena slika, uobičajena situacija. Veliko mi je zadovoljstvo što danas mogu biti s vama te imati e, mogućnost da raspravljamo o ovoj temi koja nam je jako važna. Europska Unija je posla e, snažan signal e, usvajanjem e, u lipnju Istanbulske konvencije. To je veliki napredak. Od ja sam e, bila opće izvjestiteljica od listopada u vijeću Europe vezano uz ta pitanja. Ova E, odbor je nedavno usvojio i rezoluciju vezano uz spolno zlostavljanje i e, uznemiravanje u javnom prostoru i upravo imamo i pripremu rezolucije vezano uz prisilne brakove. Kao što znate, što se tiče nasilja nad ženama, puno toga nam još preostaje. Trebamo ustanoviti e, zakonodavni okvir, to se već događa u Europi, no mogu reći da se mentaliteti pola polako mijenjaju. Ja sam, ja dolazim iz Turske, ja sam zastupnica iz Turske i moja žena je, pr, moja zemlja je prva e, e, potpisala i ratificirala konvenciju. Znam da je za to trebalo hrabrosti. No ono što je izuzetno važno da radimo prije svega na provedbi te konvencije kao što je govorio, govorila Françoise Héritier, profesorica u Collège de eh, France, koja je nedavno preminula, govorimo o prirodi, nasilnoj prirodi muškarca koji je, koji je dominator. Govori se također i o izljevima bestijalnosti, ali to je sve pogrešno. Ne radi se o prirodi, nego o kulturi koja proizvodi nasilje. Budući da se radi ovdje prije svega o kulturi, o mentalnim konstrukcijama, naša borba se mora promijeniti takvu situaciju. Moramo se boriti prije svega e, E, protiv nasilja, ali ne uništavajući naravno e, e, obitelj. Mogu reći da je isto tako konvencija kompletan zakonodavni instrument, a države to trebaju provoditi. Radi se prije svega o zakonodavnom instrumentu. Kao što je već rečeno, i Istanbulska konvencija e, govori o e, nasilju nad ženama kao obliku diskriminacije i isto tako o kršenju temeljnih ljudskih prava. Radi se o suštinskom elementu u području prevencije, zaštite žrtava te također kaznenog progona počinitelja. Ono što mi moramo napraviti sada je da e, stavimo prevenciju u prvi plan, da promičemo borbu e, protiv nasilja nad ženama. Države se moraju uključiti u prevenciju i u podršku državama i to stvarajući zakonodavni okvir. Istanbulska konvencija pruža međunarodni okvir e, borbe protiv nasilja nad E, ženama, a nacionalni parlamenti e, tu igraju važnu ulogu. Članak 70 e, konvencije daje važnu ulogu nacionalnim parlamentima. Tu se pozivaju parlamenti da se prati također provedba konvencije. E, ono što je važno je da po prvi puta u okviru ugovora e, Vijeća Europe imamo tu prepoznatu ulogu nacionalnih parlamenta u provođenju određenog teksta. Ono što je važno je da nacionalni parlamenti prate provedbu, e, učinkovitu provedbu same konvencije. Prije svega trebamo govoriti o Prvo, e, ulozi e, nacionalnih parlamenta, usvajanje zakonodavstva. To je nešto što je izuzetno važno u svjetlu Istanbulske e, konvencije. Kroz zakone nacionalni parlamenti provjeravaju da je zakonodavni sustav same države, države u skladu sa zahtjevima i odredbama same konvencije. Ako to nije slučaj, onda moramo imati također i mjere prilagodbe kako bismo imali usklađenost e, i kako bismo uskladili nacionalni zakonodavni okvir sa e, odredbama same konvencije. Isto tako, e, nacionalni parlamenti izglasavaju proračun države. Imamo u tom smislu cijeli niz mjera u okviru Istanbulske konvencije koje direktno utječu na određene e, proračune, na primjer stvaranje sigurnih e, kuća i tako dalje. U osvajanjem e, proračuna nacionalni parlamenti također imaju i instrument kojim mogu utjecati na politike. Oni trebaju paziti da sredstva koja se dodjeljuju u borbi na protiv nasilja nad ženama budu dovoljna. Isto tako nacionalni parlamenti nadziru ono što rade e, same vlade. Ja sam u opoziciji i tu imaju cijeli niz instrumenata na raspolaganju. Prije svega mogu postaviti pitanja e, tijekom javnih seanci nadležnim ministarstvima Isto tako, e, nacionalni parlamenti mogu e, zatražiti da budu informirani da li određene mjere su u skladu sa odredbama Istanbulske konvencije. 2011. godine Vijeće Europe parlamentarna skupština je zatražila da se stvore specifične e, strukture u okviru nacionalnih parlamenta, znači odbora koji bi se bavili tim pitanjima. Te strukture bi trebale garantirati e, praćenje provedbi i isto tako garantirati usklađenost zakonodavnog okvira. A također svrha je i davanje odgovora. Isto tako ono što je važno nacionalni parlamenti trebaju zatražiti i mišljenje institucija, nacionalnih institucija za ljudska prava. Ono što je važno da se uspostavi dijalog za specijaliziranim institucijama te također nevladinim udrugama. To je izuzetno važno i samo pod tim uvjetom ćemo e, znači imati e, e, specijalizirane neovisne stručnjake koji će pratiti neovisno i autonomno e, provedbu e, odredbi e, konvencije. Ali ono što je važno je da nacionalni parlamenti mogu direktno sudjelovati u izradi izvješća koje se podastiru Gregiju. Ta provedba također prolazi kroz evaluaciju tih izvještaja, te također moramo imati i uzimati u obzir cijeli niz aspekata što se tiče same provedbe Istanbulske konvencije. I na kraju Željela bih reći da smo danas imali e, plodni susret e, sa stručnicima i parlamentaricima. Na kraju želim reći da zahvaljujući Istanbulskoj konvenciji nasilje nad e, ženama se prokazuje, osuđuje i na europskoj i na svjetskoj razini ali moramo zbilja učinkovito provesti sve mjere kako bismo se učinkovito borili protiv tog nasilja. European Women's Gospođa Lara Albo iz Europskog parlamenta, izvolite. Hvala na ovaj poziv e, povodom onog e, ovog dana e, borbe protiv nasilja nad ženama. Za početak Želim vam predstaviti e, lobby europskih žena, najveću koaliciju e, za, Evrops za ženska prava u Europi e, sa članstvom u svim zemljama članicama kao i Srbiji, Makedoniji i Turskoj. Ja sam također predsjednica rumunjskog ženskog lobija. Sada slavimo ove godine 20 godina postojanja observatorija Europskog e, ženskog lobija, političkog tijela koji je bio pionir za osvještavanje, prikupljanje podataka i koji radi intenzivno na tome da se nasilje nad ženama smatra vrhunskim prioritetom na političkoj agendi. Evo 20 godina kasnije čini se da situacija za žene i djevojke u Europi je dvostrana stvarnost. U prvom trenutku čini se da zahtjevi E, ženskih organizacija nisu uzeti ozbiljno u obzir i e, pozdravljamo e, razvoj politika koje su bitne i koje su nastale Istanbulskom konvencijom. Ove godine ženske organizacije slave 2017. kao godinu fokusiranog djelovanja za suzbijanje nasilja nad ženama, te ove godine također E, potpisivanja Istanbulske konvencije, godinu potpisivanja Istanbulske konvencije INAP. I 22 e, godine nakon pekinške platforme za djelovanje EU e šalje pravu poruku o predanosti borbi protiv ovog kršenja ženskih prava. Ali svejedno puno još treba učiniti, a ovo je druga stvar stvarnosti. Neću sada ponavljati statistiku koja je već iznesena. Ali evo što mogu, e, ono što mogu reći je da e, e, ono što stalno spominjamo je da stvarnost žena je još uvijek nejednako zaštićena u Europskoj uniji. Nažalost, nacionalno zakonodavstvo i politike o, i politike za zaštitu žena razlikuju se od zemlje do zemlje i sve važne rezolucije o nasilju nad ženama koje je usvojio parlament tijekom godina, uključujući i upravo one u rujnu usvojenu velikom većinom, dolaze do istog zaključka. Dakle, ovisno o tome gdje žena živi, možda nema pristup pravdi ili čak biti saslušana kao jedan primjer nema na primjer hotline za žene žrtve nasilja u mnogim zemljama u EU. Koliko nam više dokaza treba prije nego što počnemo djelovati? Koliko žena treba još e, biti izloženo nasilju prije nego što EU to shvati da je neprihvatljivo? Mnoge organizacije civilnog društva priključile su se našem eh, predlogu da stvorimo europsku koaliciju za dokidanje nasilja nad eh, ženama i eh, organizacije beskućnika, LGBTI, Roma, starijih, svi su se uključili za konkretno EU e djelovanje za sprečavanje nasilja nad ženama. Djelovanje na EU razini je nešto što je potrebno kako bi se dokončila ova situacija i kako bi se osiguralo da svaka žena i djevojka koja živi u Europi je zaštićena i može živjeti život bez nasilja. A to je cilj koji treba voditi nas u putu prema EU ratifikaciji Istanbulske konvencije. Pozdravljamo napore komisije i parlamenta i estonskog predsjedništva u osiguranju da ovaj fail e, ostane politički prioritet Europske unije te da se napreduje prema e, potpisivanju Istanbulske konvencije i e, kodeksa postupanja. Nasilje nad ženama je europsko pitanje i stoga zahtjeva europski odgovor u smislu europskih politika. Sada imamo priliku da kolektivno djelujemo na najbolji način na provedbi važnih odredaba Istanbulske konvencije u sprečavanju nasilju, nasilja nad ženama, zaštiti e, žrtava i progonu počinitelja. Stoga rasprava zemalja članica u Vijeću Europske unije što se tiče ratifikacije Istanbulske konvencije treba ići dalje od sama rasprava o tome što je u e, ekskluzivnom ili podijeljenoj nadležnosti Europske unije i pozivamo Europsku uniju i zemlje članice da osigura da Europska unija ratificira Istanbulsku konvenciju u sljedećim mjesecima na najbolji mogući način te u okviru najšireg mogućeg e, područja za djelovanje Europske unije te da bugarsko i austrijsko predsjedništvo koje dolaze ulože svoju energiju da se to dogodi u odgovarajućem vremenskom okviru. Pozivamo na EU djelovanje protiv e, nasilja nad ženama u EU već 20 godinama i već 20 godina i sretni smo što promjena dolazi, ali ne želimo samo reformu, već stvarnu promjenu. A dakle što želimo? Prije svega prepoznanje od strane Europske unije i zemalja članica svih oblika muškog nasilja nad ženama kao dio kontinuuma nasilja nad ženama samo zato što su žene. A što još tražimo? Tražimo sveobuhvatnu strategiju Europske unije za dokončanje svih oblika muškog nasilja nad ženama te pružanje potpore svim e, ženskim e, žrtvama. Bez e, strategije nema proračuna niti odgovarajućih programa i također potrebna nam je snažna strategija Europske unije za jednakost muškaraca i žena kako bi se riješila sva strukturna pitanja koje se tiču nasilja nad ženama i djevojkama. Dakle, u ovom okviru pozivamo na imenovanje EU koordinatora za dokončanje za ukidanje nasilja nad ženama sa snažnim političkim mandatom da koordinira napore raznih e, institucija EU i podupre također napore na nacionalnoj razini. Te pozivamo i na sustavnu konzultaciju i održivo financiranje za ženske organizacije koje podupiru žene te e, fokusiranja e, kampanje za podizanje svijesti na europskoj nacionalnoj lokalnoj razini. Rezolucija o pristupu Istanbulskoj konvenciji, koja je velikom većinom izglasana u rujnu u parlamentu e, preko cijelog političkog spektra, također poziva na strategiju Europske unije za suzbijanje nasilja nad ženama te daljnje legislativno djelovanje na EU razini. I koristimo priliku da čestitamo još jednom dvama, dvijema su izvjestiteljicama, gospođi Anne-Marie Koraci-Bild i gospođi Bonfoy na predanom i odličnom radu. Nasilje nad ženama nije ništa abstraktno, Žene govore o tome i žele da se fokus prebaci sa žrtve na počinitelja, kao što je pokazao i mi tu e, i ja pokret. Vrijeme je za djelovanje puno ženskih glasova da bi ih se mogli samo ignorirati. Kao što je rekla jedna nadahnjuća feministkinja, ne postoje oni koji su bez glasa, postoje samo oni koji su namjerno ušutkani ili oni koji se ne žele čuti. To je posebice istina za žene koje su posebno osjetljivim e, položajima, kao žene s invaliditetom, migrantkinje, siromašne žene i I vrijeme je da se prebaci e, politika na hrabru politiku kako bi se ova obveze pretvorila u stvarnost te vas na kraju pozivam na našu konferenciju o Istanbulskoj konvenciji i njezinom pretočenju u, u stvarnost u e, stalnom predstavništvu Njemačke Europske unije u suradnji sa Vijećem Europe, a što možete naći na društvenim medijima tijekom 16 dana za borbu protiv nasilja nad ženama. Ono što piše i na ovom beđu, nećemo čekati još jedno stoljeće, e, došlo je vrijeme sada. Hvala. Ačiū. O e, dabar noriu suteikti žodį Europos Izvjestitelji iz Europskog parlamenta za pristup e, konvenciji. Gospođa Koreca Bil, pet minuta, ali ne više, molim vas. Zahvaljujem. Mislim da je ovo doista velika i odlična, važna prilika da se okupimo danas i ujedinimo snage s nacionalnim parlamentima jer imamo doista važnu ulogu u ratifikaciji Istanbulske konvencije. Naravno, ona je u rukama E, Vijeća Europe. Hvala Laura što si podsjetila koliko je to hitno pitanje i doista želimo e, e, čestitati civilnom društvu koje radi toliko toga da zaštiti žrtve u svakodnevnom životu u okviru onoga što pokriva Istanbulska konvencija. Nažalost, ovaj fenomen je još toliko proširen i previše toleriran u Europi i danas dajemo glas milijunima žena i djevojaka čiji je život uništen nasiljem i nadam se da možemo zajedno jasno i glasno reći da oni nisu sami i da nam je stalo do njih. A vidimo također i na javnim e, mjestima kod kuće i tako dalje, ali vidimo to i na internetu, u društvenim medijima, kako to postaje globalni fenomen sa novim oblicima e, zločina, pornografije za osvete, ucjena, seksualna ucjena i tako dalje, koja toliko uništava života i spomenuli ste mi tu pokret koji je doista nevjerojatan e, fenomen. Koliko ima dakle zlostavljanja na radnom mjestu i koliko je to prošireno. Mislim da smo to nekako znali, ali ipak smo bili šokirani koliko je taj e, fenomen proširen i koliko je života i žena pod utjecajem takve zlouporabe moći i ovlasti i želim zahvaliti onim ženama koje su se usudile ustati i progovoriti jer znamo iz našeg rada koliko je teško e, nekoga prijaviti, a kako je još grozno nekoga prijaviti, a ništa se ne dogodi. I recimo kada e, možda morate proći kroz cijeli taj proces prisjećanja i cijele priče i sram i sve ostalo i na kraju ponekad čak i same žene vas ne shvate ozbiljno ili kažu je takvo je okruženje, takva je stvar, ako hoćeš karijeru, posao, možda ne razumiješ e, kako funkcionira ova igra, the rules of the game. E, Istanbulska konvencija govori o kriminalizaciji, ali ne i samo tomu, nego i o e, borbi protiv stereotipa, seksizma, o izgradnji kulture poštovanja u društvu za djevojke i žene koje će uključiti i muškarce. I također to pokazuje također se i važnost koliko je važno prebaciti krivnju i sram sa žrtve na počinitelja. I vidimo koliko se žena osjećaju krivima koje, na koje se prebacuje krivnja. A i žive u sramu izolaciji. Želim vam reći o nečemu što sam prisustvala nedjelju navečer u Švedskoj na događanju gdje je stotine e, glumica kazališnih u Švedskoj i glasno čitala e, uživo na svim medijima priče o ženama žrtvama. A tema je bila i moto je bio nećemo više šutjeti nego preći na djela i mnogi ste vjerojatno čuli. Nisam spavala cijelu noć, iako smo to i znali i prije. Znači, važno je e, davati ženama mosti ovla, snagu da progovore javno i da osjete povjerenje, da je vrijedno se to e, izjaviti javno, jer da će taj zločin biti kažnjen i da će nešto biti učinjeno i nadam se da je to nešto što ćemo i mi učiniti provedbom Istanbulske konvencije, znači strože sankcije kada bude počinjeno kazneno djelo, a počinitelji budu osuđeni. I radi se o nasilju muškaraca nad ženama iz e, ljubomore, frustracije, alkohola i tako dalje. E, pa zašto ga, ne znam, e, niste napustila ili ne znam što je obično pitanje. A želim još nešto reći e, o zločinima e, i ubojstvima e, koje se događaju u obitelji, u klanu, gdje sudjeluju i žene i obitelji, dakle ovako ubojstva zbog muške časti E, su nešto što se ne može opravdati ni e, kulturom, ni religijom, ni ničime. Doista, e, religija i vjera i njezino tumačenje su dvije različite stvari i ne mogu se koristiti za zlo, zlostavljanje žena. A zatim, zajedno sa svojom kolegicom Kristinom smo uložili puno napora u svim političkim klubovima tijekom posljednjih godina da, do, da dovedemo Europsku uniju do trenutka pristupa Istanbulskoj konvenciji. A zašto? Zato što e, su alati na raspoloženju vrlo ograničeni, a pristup e, e, Europske unije jačati će naše alate, imat ćemo koherentniji pravni okvir i više mogućnosti za provedbu. Pa je moja poruka Molim, učinimo više zajedno kako bi zemlje članice ratificirale. E, a, još mnoge zemlje članice nisu ratificirale. Ispravno ste rekli, postoji e, i ovo krivo razumijevanje definicije gendera roda i molim e, dakle da se pojasni da se radi o nasilju nad ženama zbog toga što su žene i u parlamentu i u mojem klubu EPP-u mi smo predani nastaviti raditi zajedno sa svima vama na nultoj toleranciji um, prema nasilju nad ženama. Zahvaljujem. Zahvaljujem. A sada gospođa Bonfoy, pet minuta, izvolite. I merci. Hvala gospođo predsjednice i zahvaljujemo prije svega svim e, zastupnicima i sudionicima u ovim panelima. Oni svi pokazuju da svi zajedno želimo djelovati na konačno e, se riječ oslobađa. Imamo veliku odgovornost. E, mi smo su izvjestiteljice vezano uz znači ratifikaciju i potpisivanje Istanbulske e, konvencije od strane Europske unije. I ono što je izuzetno važno je ratifikacija kako bismo imali znači punu provedbu da ove tri P upisane u E, ovu Istanbulsku konvenciju, prevencija, zaštita, protekcija, isto tako progon, e, kazneni progon počinitelja kriminala, to ta tri P se moraju e, provoditi. Znači, ako, dok imamo potpis, a nemamo ratifikaciju, nećemo imati učinkovitu provedbu. E, imali smo znači isto tako i e, važan e, posao na također pregovorima između vijeća i Europske komisije što se tiče kodeksa ponašanja. Mi u Europskom parlamentu puno očekujemo od toga. Mi smo pomno pratili sve etape koje su prethodile potpisivanju. Mi želimo da imamo širok jednako pristupanje u svim područjima Istanbulske e, konvencije da možemo na e, europskoj razini garantirati i jamčiti tu zaštitu ženama bez obzira što nemamo možda ratifikaciju u nekim državama članicama. E, Europski parlament i, parlament i zastupnici moraju biti informirani i isto tako mi moramo popratiti sav taj postupak, onako kako smo to činili do sada. Želimo isto tako zahvaliti Estonskom predsjedništvu koje je stavilo na dnevni red ratifikaciju Istanbulske konvencije. Želimo zahvaliti i bugarskom predsjedništvu, e, isto tako austrijskom predsjedništvu na budućem radu. Oni se moraju u budućnosti e, implicirati e, tijekom njihovog e, predsjedovanja Europskom uniju. Ja također upućujem svoje poruke i državama članicama koje nisu ratificirale Istanbulsku konferenciju. 11 država članica, 28 nisu ratificirale konvenciju, to je previše. A ja također upućujem poruku i državama koje nažalost sada e, provode mjeru mjere koje prijete pravima žena ja vas podsjećam da na parlamentarnoj sjednici prošli je Europski parlament e, izglasao rezoluciju vezano uz stanje e, temeljnih prava u e, Poljskoj. U tom izvješću smo mi inzistirali na tome da su prava žena dio ljudskih prava i da se to mora poštivati u Poljskoj, što nije danas slučaj. Države članice moraju ratificirati e, sve ovu Istanbulsku konvenciju. Europska unija mora ići do kraja u praćenju svih ovih postupaka, mora se usvojiti e, kodeks ponašanja, a isto tako i Europska komisija mora predstaviti zakonodavni akt na kojem ćemo mi raditi kako bismo imali opću direktivu vezano uz e, zaštitu žena i isto tako na području borbe protiv nasilja nad ženama. Hvala, a sada mm, gospođa e, Tortina iz komisije na dvije minute, izvolite. Thank you very much. Hvala lijepa. Na kraju dana ja bih e, vrlo brzo bi vam dala najnovije informacije o tome što se događa kada se radi o kodekstu postupanja za zaključivanje Istambulske konvencije. Samo želim spomenuti da smo upravo e, vodili dva dana raspravu o kolokviju e, za ljudska prava, o ženskim pravima u ovim teškim vremenima kada je nasilje nad ženama jedna od glavnih tema. Moram e, naglasiti da komisija ima jako visoko opredjeljenje, a to je potpredsjednica Jureva rekla u posljednjih nekoliko dana. Zaista pozivamo parlament da nam pomogne da uvjerimo države članice da tu ambiciju treba prevesti i u ratifikaciju Istanbulske konvencije, jer znamo da je parlament e, ambiciozan kada se radi o radu za borbu protiv nasilja nad ženama. Imamo tekst, e, prijedlog teksta e, komisije o kodeksu postupanja. Sada se o tome raspravlja na radnim skupinama vijeća uz vodstvo e, predsjedništva, estonskog predsjedništva vijeća. Mi smo pokušali biti obvezani potpisivanjem odluke kada je isključiva nadležnost Europske unije ograničena državama članicama kako bi E, pokrila samo zakone vezane za azil, prisilno vraćanje i prava žrtve. Ta nadležnost se nije promijenila. To je okvir u kojem radimo, ali pokušavamo i e, praktično to provesti kako e, bi Europska unija mogla govoriti jednim glasom kada daje preporuke i kada donosi odluke vezane za e, izvješća Greviosa i sl. U tome sada raspravljamo u radnim skupinama vijeća, radi se o radu koji je u tijeku, imali smo nekoliko sastanaka i još uvijek vam ne mogu reći na kojoj smo, kojoj e, smo situaciji u trenutku. Međutim, to će biti i praktičan instrument za komisiju države članice e, i e, da se ta konvencija dobro provodi. Koristili smo e, model kodeksa postupanja iz konvencije o pravima osoba sa invaliditetom za ovaj tekst i nadamo se da ćemo se brzo dogovoriti kako bi se to ratificiralo u sljedećih nekoliko mjeseci e, tijekom bugarskog predsjedanja, ali za sada vam ne mogu točno reći kada će to biti. Želim naglasiti da nećemo proširiti, e, proširiti područje primjene odluke, a to je već odlučilo vijeće. Želimo da to bude što je praktičnije moguće kada e, provodimo odredbe konvencije. Hvala. Hvala na ovim informacijama. A sada zastupnici nacionalnih parlamenta imaju riječ. Šest imamo govornika i svi će dobiti riječ, ali molim vas doista pazite na vrijeme. Imamo još samo devet minuta jer imamo prevoditelje samo do pola sedam. E, ako se jako dobro imaš još koju minutu više, ali molim doista kratko, ne duže od dvije minute, inače ću vam morati oduzeti mikrofon kako bi svi uspjeli dobiti riječ. Belgijski parlament, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Pokušat ću biti vrlo kratka. Možda mi neće trebati niti dvije minute, reći ću vam samo ukratko koja je situacija u Belgiji. Već mnogo godina Belgija je opredijeljena prema e, borbi protiv e, rodno uzrokovanog nasilja, s obzirom da je ovo jedan od stupova ravnopravnosti spolova. Od 2001. Belgija se usredotočuje e, svojim politikama u obliku akcijskog plana na nasilje, rodno uzrokovano nasilje. Plan koordinira institut za jednake mogućnosti. Postoje e, mnogi različiti planovi nakon toga, bilo ih je nekoliko do 2007. onda od 2008. do 2009. četvrti od 2010. do 2014. godine. Metoda rada se temelji na postupno povećanje politika vezanih za e, borbu protiv rodno nasilja. Nasilje nad ženama je međutim još uvijek jedno od važnih pitanja za nas i zato smo sada pokrenuli peti nacionalni akcijski plan kojeg je usvojio parlament i u kojem se e, ulažu napori da se e, svako nasilje iskorijeni kako bi se borili protiv tog nasilja, kako bi ga rješavali. Poseban interes je vezan za seksualno nasilje. Akcijski plan je, plan je potpuno e, sukladan sa Lisabonskim ugovorom kada se radi o borbi protiv nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja. Nacionalni akcijski plan za borbu protiv e, rodno uvjetovanog nasilja se usredotočuje na sve vrste nasilja, Nasilje partnera, isto tako žensko genitalno sakačenje, prisilni brakovi i seksualno nasilje. Nacionalni akcijski plan za borbu protiv eh, rodno uvjetovanog nasilja znači da je Belgija, eh, da Belgija ima sveobuhvatni pristup prema tim problemima. Na temelju toga mi sad imamo šest globalnih ciljeva koje ću sada spomenuti, dakle integriranu politiku za borbu protiv nasilja i kvantit kvantitativni i kvalitativni pristup e, prikupljanju podataka koji e, su vezani uz nasilje, podršku žrtavama kao i borbu protiv nasilja na međunarodnoj razini, nešto što obično zaboravljamo. Jūs kalbėjote, ponia, virš trijų minučių, o sakėt, kad mažiau kalbėsite. Dakle, dvije minute reći kratko, ali govorili ste gotovo tri minute. Litarski parlament, gospodin Simlik. Uvaženi kolege, doista ova stvar je sljedeća. Zahvaljujem e, prije svega na pozivu na konferenciju. E, pa, imali smo već konferenciju u Litvi, Goran, gospođa Vinkeć, Vinkeć je već bila ondje, a radilo se o ratifikacijama, o ratifikaciji Istanbulske konvencije i tamo, tada se govorilo o ratifikaciji kod nas. Naša predsjednica je upravo o tome raspravljala i nakon eh, toga je stvar prešla u ruke parlamenta. Međutim, postoje i određeni problemi s time, naime, barem eto, Litva ima takvo iskustvo. Prije par godina dogodili su se neki strašni slučajevi koji su uključivali ubojstva i silovanja i nasilje u obitelji. I zapravo teoretski su zakoni u redu e, u Litvi, ali ne postoji dovoljno ljudskih i financijskih resursa da se e, ti odgovarajući pravni okviri pretvore u stvarnost i e, moja kolegica već danas govorila o tome. A jedna stvar je da je predsjednica se obratila Ustavnom sudu i tražila pojašnjenje, a druga stvar je se radila o provedbi u nacionalno pravo koje provodi parlament i tada se već postavilo pitanje kako ćemo tu postupiti jer u našem parlamentu su mnogi bili e, puno e, znatno protiv toga. Hvala, gospodine Simulik. Jan Pobleski iz Poljskog senata, izvolite. Ovo je e, bila vrlo nesimetrična rasprava. Raspravljali smo u Poljskoj, još uvijek raspravljamo o teškim temama koje su rezultat konvencije. A to je zato što postoji strah da ova konvencija zajedno sa mnogim drugim stvarima ne samo da ima svoje dobre strane, nego bi mogla, ali bi mogla biti i e, i neka vrsta prijetnje u narušavanju i uništavanju obitelji. Poljsku obitelj brani Ustav, a poljska obitelj jest e, e, zajednica muškarca i žene. Ono što u Poljskoj nemamo jest e, ugovor zapadnog stila kojeg dominira, kojem dominira muškarac. Razgovaralo se ovdje o nasilju. Međutim, mislim da je Lisa Ovir točno rekla kada je spomenula gospodarsko nasilje. Taj aspekt e, konvencije je nešto što pozdravljam. Postoji problem gospodarskog nasilja u mnogim zemljama u svijetu, odnosno ekonomskog nasilja. On se očituje na različite načine. U Poljskoj često milijuna, 400 milijuna eura se plaća osobama koje se skrivaju u različitim europskim zemljama kako bi pobjegle od svojih obveza. Mislim da ne postoji nikakvo usklađivanje, nikakva koordinacija kada se bavimo e, tim ekonomskim nasiljem. I zaista mislim da e, treba ojačati taj aspekt. Ponje Klodet Butigijeg, Maltos parlamento nari. E, malteški parlament, e, izvolite. Maksimalno dvije minute. Jer jednostavno... Hvala lijepa. Hvala gospođo predsjedateljice. U Malti e, se borimo protiv nasilja u obitelji i rodno uvjetovanog nasilja, pa smo donijeli jedan zakon 2006. U svibnju 2007. smo potpisali e, e, Istanbulsku konvenciju koju smo ratificirali 2017. Sada je e, Malteški parlament, e, sada Malteški parlament raspravlja o još jednom zakonu koji će integrirati zakon iz 2006. a on će ojačati Istanbulsku konvenciju i e, nametnuti nove obveze. On će biti jači i on će strože kažnjavati počinitelje. Danas smo puno govorili o političkoj volji. tako kako bi riječi pretvorili u dijela. Prije više od godinu dana ubijena je jedna žena, žena koja je bila hrabra, koja je govorila i koja je e, otkrila neke stvari koje e, mnogi se ne usude govoriti. E, Roberta Mezzola je sada pod prijetnjom osoba koja joj prijeti je sada optužena pred sudom. Mislim da ostale žene koje pate u tišini trebaju dobiti nadu da će jednog dana i one ostvariti pravdu. Hvala. Hvala lijepa. Posljednja govornica ili govornik Angela iz Portugalskog parlamenta. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice u borbi protiv e, rodno uvjetovanog nasilja i općenito u nasilja e, u Portugalu se provodi dobra praksa. E, vlade su provodile i donosile nacionalne akcijske planove. Svi građani su prihvatili potrebu da se borimo protiv nasilja nad ženama kako bi osposobili i educirali ljude koji su uključeni u zaštitu žrtava. U ovom trenutku imamo peti nacionalni plan za borbu protiv obiteljskog nasilja koji je donesen 2014. a sada e, će se zaključiti u prosincu ove godine. On e, E, sadrži e, obveze Portugala u različitim međunarodnim tijelima kao što su Ujedinjeni narodi i ostalo. Ovaj se posebno koncentrira na Istanbulsku konvenciju i govori ne samo o obiteljskom nasilju, nego i o drugim oblicima nasilja nad ženama, kao što je žensko genitalno sakačenje. Kao što je moja kolegica rekla, e, Portugal je bio prva zemlja u Europskoj uniji koja je ratificirala ovaj instrument i to jednoglasno. Ona želi postići bolju zaštitu žrtava, bolje kažnjavanje počinitelja i bolje osposobljavanje profesionalaca koji su u to uključeni kao što su e, suci, snage reda, policija i mreže koje pružaju potporu žrtvama. U smislu zakonodavstva e, donesene su izmjene e, kaznenog zakona i to uključujući u kolovozu 2016. godine u skladu s Istanbulskom konvencijom. E, žensko genitalno sakačenje je, e, je klasificirano kao kazneno e, dijelo kao i uhođenje i seksualno uznemiravanje. To je sada sve u portugalskom zakonu, međutim još uvijek imamo dosta posla. Trebamo promijeniti mentalitet u većini zemalja i od onoga što smo danas čuli postoji još mnogo, predost, Postoji još mnogo toga što trebamo učiniti u smislu koordinacije i suradnje, ali to je naravno posao Europske unije. Hvala lijepa. Taip, aš labai noriu padėkoti mūsų vertėjams, kad jie dar sutiko penkias minutės padirbti. Hvala prevoditeljima koji su nam doista e, dali još dodatnih pet minuta. A kako bismo eto, mogli razgovarati sa prevodom. Evo još Pet minuta su nam dali, dakle, gospođa Fabricija Giuliani iz Talijanskog parlamenta. Samo kratko, molim. Hvala lijepa. Moje kolegice su već ispričale koliko je važno, e, važna ratifikacija ove konvencije u našoj zemlji, koliko je važno pretvoriti e, one obvezujuće odredbe kao što je definicija rodno uvjetovanog nasilja i veze koje je uspostavila konvencija između rodno uvjetovanog nasilja i neravnopravnosti. I moram reći da u pitanju nisu samo one stvari koje su vezane uz prava, nego i one koje su vezane uz dostojanstvo ljudskih bića i e, uz integritet tih osoba i koje kompletiraju e, put prema slobodi koje su prošle žene i koji je promijenio e, u dubokom naše društvo. Naravno, želim reći da postoji nešto e, novo vezano uz nasilje nad ženama danas. Ne radi se samo o e, ostatku iz patrijarhalnog doba, nego e, i nečemu što se protivi slobodi koje su koje su osvojile žene. Dakle, treba društva trebaju čuvati slobodu žena i svaki puta kad govorimo o nasilju nad ženama govorimo ne samo o kršenju ljudskih prava nego o nečemu što ranjava e, savjest svih zemalja i cijele Europe i zato se moram pridružiti e, onim poticajima koje su dali drugi kolege vezano da treba predložiti direktivu komisije koje će definirati nasilje nad ženama i e, slične, slična nasilja i zato e, pristupanje Europskog parlamenta konvenciji treba brzo provesti. Hvala lijepa. E, Zahvaljujem. Evo još jednom želim doista zahvaliti svim sudionicima ove treće panel rasprave. Hvala i Estoniji na tome što je tijekom svog predsjedanja vijećem ratificirala Istanbulsku konvenciju. Veselim se i dalje suradnji sa bugarskim i austrijskim predsjedanjima. I zahvaljujem i čestitam izvjestiteljicama na ratifikaciji Istanbulske konvencije te također zastupnicima iz svih nacionalnih parlamenta te Norveškom parlamentu. Lijepo je što smo danas bili zajedno i što smo zajedno razmišljali o tome kako ovu, ovu možemo iskorijeniti ovu kugu naših društava i nadam se da ćemo se u budućnosti još naći u ovakvom okruženju. Želim vam sve najbolje u budućem radu. Hvala prevoditeljima. Prevoditelji vas pozdravljaju. I ovime zatvaramo sjednicu do sljedećeg puta. A članovima odbora želim reći da je sljedeća sjednica odbora 4.12. u 15 sati. Ugodno večer. Hrvatska kabina vas pozdravlja još jednom.